Dear Dragi kolege, molim vas da zauzmete mjesta, tako da možemo započeti sa saslušanjem. Veliko mi je zadovoljstvo kao predsjednici odbora IMCO poželjeti dobrodošlicu kandidatkinji za povjerenicu Silvi Gular. Pokraj mene je supredsjedateljica iz odbora ITRE, dakle predsjednica koja će zajedno sa mnom predsjedati ovim saslušanjem. Kao što znate, ovo je zajedničko saslušanje dvaju odbora. Također želim pozdraviti predstavnika odbora Juri i Kult, koji su pridruženi odbori, te e, Tran i Sede koji su pozvani na ovo saslušanje. Ovo bi bio uvodni dio. Hvala vam. Hvala kolega. Da kako mi smo nadležni za funkcioniranje unutarnjeg tržišta, uključujući i mjere čiji je cilj definiranje i uklanjanje eventualnih prepreka u provedbi jedinstvenog tržišta offline i online za promicanje i zaštitu ekonomskih interesa potrošača te politiku i zakonodavstvo koji se tiču provedbe prava potrošača i pravila jedinstvenog tržišta odbor IMKO se raduje ovom saslušanju kako bismo bolje dobili uvid u pristup Silvi Gular vezano uz ova dva područja i zanima nas na koji način se kandidatkinja namjerava nositi s izazovima koji se pojavljuju u ovom području. Jedinstveno tržište za dobra i usluge je doista e, daje velike prednosti poduzećima i potrošačima, ali pod uvjetom da se pravila jednako provode svugdje u Europskoj uniji. Zato moramo nastaviti osnaživati jedinstveno tržište, izbjeći fragmentaciju i e, umjetne podjele između novih digitalnih tržišta i tradicionalnih tržišta. Trebamo se povrnuti da se postojeća pravila pravodobno e, i ispravno provode. Želim naglasiti da u ovom okviru sektor usluga doista ima ključno mjesto za prosperitet, konkurentnost i gospodarski rast u EU te dobrobit potrošača u današnjem e, globaliziranom svijetu. Moramo se pobrinuti da europsko zakonodavstvo bude primjereno novim tehnologijama i digitalnom dobu kako bismo mogli iskoristiti pogodnosti, ali i nositi se sa izazovima tehnološkog napretka i pritom zajamčiti povjerenje potrošača i jednaka pravila za poduzeća, što je ključno za funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Zato želim iskazati nadu da će kandidatkinja shvatiti e, koje su važne stvari u našem odboru za budući razvoj unutarnjeg tržišta kako bismo doista mogli imati odgovarajuće pogodnosti e, postojanja jedinstvenog tržišta za potrošače i tvrtke. I sada dajem riječ gospođi Valan iz odbora ITRA. Hvala vam gospođo De Suter. E, pozdravljam članove odbora IMKO i ITRE i posebni pozdrav e, kandidatkinji za povjerenicu gospođi Gular te također lijepo pozdravljam sve koji nas prate u dvorani ili putem internetskog prijenosa. Želim podsjetiti da je u nadležnosti odbora ITRE između ostalog dobar dio e, portfelja koji je povjeren gospođi Gular, to su industrijska politika, nove tehnologije, male i srednje poduzeća, svemir, informacijsko društvo, komunikacijske mreže i usluge. Tako da je ovo saslušanje izuzetno važno za članove odbora ITRE. Ovaj resor e, doista počiva na budućnosti e, industrijske politike Europske unije. Biće nam vrlo drago čuti od vas, gospođo Gular, e, koji su vaši stavovi. Želim vas samo podsjetiti kako će izgledati saslušanje. E, dakle, gospođa Gular će prvo imati uvodnu izjavu od 15 minuta, nakon toga slijedi prvi krug pitanja predstavnika klubova zastupnika, a nakon toga ćemo, dakle to bi bilo sedam pitanja, nakon toga slijedi još osamnaest pitanja E, koje su raspoređena e, među klubovima zastupnika prema Dontovom sistemu. Na kraju će gospođa Gular e, moći iznijeti zaključke u trajanju od pet minuta. Što se tiče vaših pitanja, Pitanje može trajati jednu minutu, dakle jedna minuta za postavljanje pitanja, zatim će gospođa Gular imati najviše dvije minute za odgovor. Nakon toga postoji mogućnost za dopunsko pitanje, jedna minuta i odgovor u trajanju od jedne minute. Dakle, pet minuta za svako pitanje. E, imamo, kao što sam objasnila, pitanje, odgovor, dopunsko pitanje i odgovor na dopunsko pitanje. Dopunsko pitanje e, se mora tematski nadovezati na prvo pitanje, tako da vas molim da ne skrećete previše s teme. A zadaća e, koju obnašamo ja i gospođa Da Suter jest da se strogo držimo zadanog vremena. Prema tome, lijepo vas molim da budete vrlo koncizni u postavljanju pitanja i davanju odgovora da e, ne vas ne bismo morali upozoriti ovim čekićem ili prekinuti i e, s time možemo krenuti sa samim saslušanjem. E, dajem riječ gospođi Gular na 15 minuta. Izvolite. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici i pozdravljam također sve one koji nas zahvaljujući novim tehnologijama slušaju izdaleko. E, doista mi je vrlo drago i vrlo sam dinuta što sam ovdje pred vama jer imam e, mnoga sjećanja za ove dvorane. Moje ambicije za sljedećih pet godina sastoje se u tome da mladi naraštaj imaju mogućnost izbora da žive kako žele, da ostanu suvereni. U svijetu u kojem vlada neizvjesnost, očuvanje naše slobode, prosperiteta, našeg društvenog modela ovisi o našoj sposobnosti da dobro provedemo ekološku tranziciju i digitalnu transformaciju. Dakle, to su dva osnovna prioriteta e, novoizabrane predsjednice komisije. Znam da je to vrlo ambiciozan cilj. I ja e, ovdje vrlo skromno želim govoriti o nekim temama koji neki od vas poznaju bolje od e, mene. Ja ću doista se u potpunosti angažirati u radu na ovim temama. Da se držim e, svog djelokruga, dakle tu postoji pet važnih stvari. Kao što smo čuli od predsjednica, e, prvi cilj je bolje iskoristiti potencijal jedinstvenog tržišta. Znam da ćete mi reći, to smo već čuli, čuli smo da treba dovršiti jedinstveno tržište, međutim to je doista osnovni preduvjet za veću produktivnost i zapošljavanje. Tijekom pregovora o Brexitu mi smo ostali složni u E, obrani jedinstvenog tržišta. E, proljeće prošle godine Europsko vijeće je također zatražilo od komisije i parlamenta da intenziviraju rad e, na jedinstvenom tržištu, tako da ću ja surađivati s vama i ovo gospodarstvo koje se nalazi na čitavom kontinentu može nas zaštititi od geopolitičkih bojazni. Znam da postoje očekivanja koja su često legitimna, onih koji e, žele više pravila i onih koji smatraju da ima previše normi. Dakle, bilo da je riječ o više normi u području ekologije, kibersigurnosti i tako dalje. Morat ćemo razgovarati o uslugama, budući da je njihova, e, njihova razmjena još uvijek prekomjerno ograničenog opsega. Zato trebamo odgovoriti na kritike. Da bismo obranili tržište, moramo imati hrabrost odgovoriti na kritike e, vezane uz e, poreznu nejednakost. E, predsjednica von der Leyen je govorila o tome da treba pomiriti tržište i socijalna pitanja. Kolegi će govoriti, naime uvesti zajednički konsolidiranu osnovicu na porez ja sam inače bila jedna e, izvjestiteljica u Sjeni na tu temu, zatim porez na e, tehnološke tvrtke. Što se tiče digitalnih usluga, mi ćemo se baviti isto tako pravima radnika na platformama. E, dakle, trebalo bi biti moguće ostvariti napredak. Isto tako ću raditi na nepristanoj provedbi postojećih pravila, zahvaljujući monitoringu prekršaja pod nadzorom suda. Ispričavam se, ali nisam sigurna, e, dakle, mislim da je možda prevoditeljima nije baš lako s obzirom na buku. Dakle, mi surađujemo sa Sudom Europske unije. Oni kojima je poznato što sam radila odboru Ekon vezano uz pakt o stabilnosti, možete biti mirni, mi ćemo raditi sve kako bismo pravila provodili u najboljoj mogućoj mjeri. Zatim, što se tiče malih i srednjih poduzeća, ako mi e, date svoje povjerenje, želim imati pragmatični pristup. Kada dolazimo, kada izlazimo na teren i vidimo se e, i sastanemo se sa direktorima tvrtke, oni žele e, manje birokracije, kvalificiranu radnu snagu, ja ću dakle koncipirati svoje djelovanje sa njima i mislim da to neće biti ništa posebno. Dakle, postoje financije iz e, fonda InvestEU, ali isto tako postoji i Solvit e, koji nudi usluge na svakodnevnoj bazi. Zatim, što se tiče Fonda za obranu, e, to je također jedna od zadaća koja mi je povjerena. Naime, cilj je olakšati suradnju e, malih poduzeća sa velikim grupacijama i dati im pristup kako bi e, dobili dio od ove svote od 10 milijardi godišnje i to će omogućiti da se bolje potroši novac za sigurnost i na taj način će i vojno osoblje biti interoperabilnije. Mislim da će se na taj način približiti kapaciteti država članica. Iskoristit će se sve sinergije između civilne industrije i vojne tehnologije, između e, svemirske politike i obrambene politike. Svemirska politika i inače u nadležnosti odbora ITRA, zatim e, bit će ulaganja u promet općenito i onih koji e, daju prednost vojnoj mobilnosti. Zatim zajednička e, strategija za industriju. Mislim da nam je industrija važna za radna mjesta u Europi. Međutim, industrija će se morati dubinski preobraziti. Prije svega, cirkularna ekonomija koja zvuči abstraktno, predstavlja što točno? E, vjerujem da ste svi šokirani kad vidite koliko se, e, koliko imamo plastične ambalaže, koliko se hrane baca. Dakle, ne radi se samo o otpadu na kraju lanca. Moramo se uvjeriti da imamo mnogo zeleniji način proizvodnje. I e, isto tako moramo imati mogućnosti da očuvamo resurse i biološku raznolikost. I doista sam svjesna činjenice da su ovi ciljevi da se postigne e, karbonska neutralnost i da se ostvari napredak prema nultoj stopi zagađenja vrlo ambiciozni ciljevi. Ne zato što je to u mom portfelju, nego zato što se planet e, naprosto resursi se gube i mislim da je potrebno da povećamo e, razinu inovacija, da uhvatimo korak sa, u nekim tehnologijama kao što su autonomna zelena vozila, e, zatim vodik, e, povezani predmeti, baterije i tako dalje. Dakle, to su konkretne stvari. Kvaliteta novih načina proizvodnje energije. Dakle, moramo razmišljati o čitavom eh, vrijednosnom lancu. Kako objediniti eh, industrijske tvrtke u nekom sektoru u čitavom lancu? Jer ako to ne postignemo, onda ćemo biti u nepovoljnom položaju u, u odnosu na ostatak svijeta. Mislim da trebamo prije svega ulagati u izvrsnost. Trebamo zadržati mlade, e, mlade inženjere umjesto da nam odu u druge zemlje. I to smo uspjeli postići za super računala, za Galileo, Kopernikus, dakle svemirske programe i mislim da moramo e, ponovno primijeniti tu metodu koja je dala rezultate. Riječ je o važnim projektima od europskog interesa koji smo koncipirali zajedno sva, sa tvrtkama. Dakle, ne donose se sve odluke samo u uredima u Briselu i mislim da možemo zajedničkim snagama osnažiti unutarnje tržište iznutra i izvana, a sada ću preći na engleski. Vanjski element jedinstvenog tržišta također mora biti osnažen. Da bi se zaštitili, neki se zalažu zato da napustimo otvorenost. To nije rješenje. Europu je oblikovalo kretanje robe ljudi i ideja. Zatvaranje ne može biti od koristi ni nama ni vanjskom svijetu. S druge strane moramo raditi na tome da promjene budu pravične. Dakle, zaštita, a ne protekcionizam. Moramo osnažiti svoje alate za borbu protiv nelojalne konkurencije, moramo zahtijevati reciprocitet kad je u pitanju javna nabava, moramo pratiti ulaganja osobito u tehnologiju e, za korištenje e, obrambenih mehanizama e, na području trgovine. Europska unija može postavljati globalna pravila kao što smo učinili u slučaju uredbe za zaštitu osobnih podataka i to moramo pokušati učiniti ponovo. Prioritet. A sada prelazim na njemački. Peti prioritet kako bolje zaštititi evropske državljane kod svih ovih promjena? Jer jedino sve možemo e, ostvariti u skladu s našim vrijednostima. Zajedno sa Margaret Vestager u prvih sto dana mandata bavit ćemo se temama koje su povezane sa umjetnom inteligencijom. Baviti ćemo se novim zakonom o digitalnim uslugama, Eh, jer imamo direktivu od prije 20 godina koja uređuje e-promet. I to s ciljem da se stvori zajednički okvir. Isto tako bavit ćemo se platformama, korisnicima i nediskriminacijom manjinama, ali moramo istovremeno zajamčiti zaštitu najmlađih. Moramo eh, braniti naše slobode, slobodu tiska, slobodu umjetnosti i umjetnika a rješavat ćemo i pitanje kako e, se boriti protiv lažnih informacija. Odnos između slobode i sigurnosti je nešto što nije jednostavno. Uzet ću si vremena zajedno s vama, naravno, ukoliko to budete željeli, E, surađivati kako bismo doista razumjeli o čemu se radi prije nego što se odlučimo na djelovanje. Što će društvo biti digitaliziranije, to nam je važnija kibernetička sigurnost. Tako da moramo zajednički raditi, izgraditi zajedničku kibernetičku jedinicu kako bismo se u slučaju napada solidarno mogli obraniti ili jedni drugima pomoći. Međutim, Smatram da je također vrlo važno raditi na obrazovanju ljudi jer svi trebaju imati e, pristup internetu, a zato je nužno obrazovanje oko digitalnih alata. A to vrijedi za žene. Puno premalo žena su uključene u takozvani digitalni svijet. Imamo akcijski plan za digitalno obrazovanje i strategiju, to je nešto što ćete sigurno podržati. Kada sam ja bila zastupnica u ovom parlamentu, imala sam priliku e, predsjedati radnom skupinom za suzbijanje siromaštva. Mi smo e, radili s osobama koje su osobno iskusile siromaštvo. Ako me poduprete kao povjerenica, ću i dalje surađivati sa svim kategorijama društva, pa čak i sa onima koji se osjećaju izostavljenima u ovom trenutku. Dakle, zalažem se za dinamički socijalni i solidarni sektor i želim da za pet godina možemo izmjeriti naš uspjeh upravo po tome koliko smo se pozabavili sa najslabijima i koliko su se uključili u digitalni svijet. Compétitive et solidaire, c'est celle à laquelle j'ai consacré Hvala. Moj evropski angažman doista je dubok i to dugujem svoje obitelji. Pozdravljam ovdje svoje roditelje koji su preminuli i zato se osjećam e, doista i dubinski francuskinja i europljanka. Mislim da tu ne postoji nikakva kontradikcija. Ja sam radila u Europskoj komisiji, radila sam e, sa Romanom Prodijem u Europskom parlamentu, E, također sam e, se bavila istraživanjem, napisala sam nekoliko knjiga. Evropska, Europa je vodila e, neke građanske inicijative, na, dakle bila sam i u Evropskom, na čelu Europskog pokreta u Francuskoj. Što se tiče instituta Bergrugen, Dakle, moj rad u tom institutu također se nadostavlja na ovo što sam do sada radila. Radili smo se, bavili smo se pitanja kao što su upravljanje ili pak e, poraste eurofobnih pokreta. Dame i gospodo zastupnici i svi oni koji nas prate i slušaju, Evropska unija je prošla jedno e, desetljeće kriza, ekonomskih i financijskih kriza. Ja se sjećam jer sam tada radila u odboru Ekon, zatim e, smo imali imigracijsku krizu koja je također dovela do podjela između istoka i zapada. Ova komisija gleda prema naprijed e, i potaknut će Evropljane da djeluju zajedno, da se ne pitaju odakle dolaze, nego kamo žele stići. Surađivat ću sa svima vama, s kolegama iz komisije, sa odborom regija, sa gospodarskim i socijalnim odborom, sa svim snažnim snagama u društvu, sindikatima, udrugama za zaštitu potrošača i tako dalje. E, kao bivša zastupnica Europskog parlamenta i koordinatorica, ovdje su i neke koordinatori iz odbora Ekon, ja sam e, u potpunosti svjesna važnosti bliske i kontinuirane suradnje između komisije koja iznosi prijedloge i parlamenta koje, e, koji je jedno od zakonodavnih tijela. Ako mi ukažete povjerenja, ja se obvezujem da ću surađivati s nama u svim fazama e, zakonodavnog postupka. E, ja ću u svakom slučaju biti tu da vas slušam. Ne znam hoće li ostatak kolegija pratiti mene u tom smislu. Dakle, ja želim djelovati na temelju uzajamnog e, slušanja i razumijevanja i rado ću odgovoriti sada na vaša pitanja. Puno hvala gospođo Gular na vašem izlaganju, a se ćemo imati prvi krug pitanja koje će postavljati predstavniki političkih klubova. Prvi je gospodin François Javier Bellamy u ime Pučana. Dobar dan gospođu. Što se tiče izazova za industriju i obranu u Europi, potrebna nam je snažna strategija, ali isto tako i povjerenje za djelovanje. Mi, kao ministrica obrane Francuskoj vi ste dali ostavku zbog eh, istrage vezano za vaš eh, djelovanje u Europskom parlamentu i rekli ste eh, za dobivanje povjerenja mora uzeti u obzir čast ljudi koji su u ministarstvu i oni se ne smiju miješati u polemika kojima ne sudjeluju. Kao predana europljanka vi ste prepoznali činjenice jer ste nedavno vratili e, značajnu svotu novca, a sudska istraga je još uvijek u tijeku. Mi nismo ovdje kako bismo vam sudili. Međutim, zajedno s kolegama iz EPP-a želimo vas podsjetiti na vlastite riječi. Kako shvatiti da ono što vas je navelo da date ostavku u vladi u Francuskoj vam neće smetati da mirno obnašate dužnost povjerenice? Znači li to ozbiljno shvatiti ovo strateško ovu stratešku dužnost e, ako ne, ne provodite ista pravila ovdje kao i u domaćoj politici. Hvala gospođo Gular, hvala i vama. E, drago mi je što ste postavili ovo pitanje jer vam sada mogu i odgovoriti. Kao prvo, prednjevanje nevinosti je nešto što je upisano u temeljnu povelju Europske unije e, i u francuski ustav između ostalog, ali ovo e, govorim i onima koji nisu iz Francuske. Naime, od 90. godina e, prema francuskim običajima svaki ministar, e, ukoliko ga se, ako se protiv njega povede istraga, mora dati ostavku. Istraga koja je povedena vezano uz plaće parlamentarnih asistenata je dovela, mogla je dovesti do istrage koja se nije na kraju pokrenula, međutim smatrala sam da ja imam pod sobom odgovornost za francusku vojsku, a e, to je bila situacija u kojoj je doista smo imali snage u Maliju, imali smo terorističke napade na francuskom tlu, tako da sam ja smatrala da ne mogu izložiti tom riziku francusku vojsku i one koji su spremni dati svoj život za nju. Danas je situacija bitno drugačija. Kao prvo, među vremenu e, sam bila e, pred francuskim sudom i nije pokrenut postupak protiv mene. Drugo, Mislim da ne postoji takav uzus ovdje u Europskoj uniji, da kako mi možemo sada nacionalne zakone prenositi na europsku razinu, ali obično se to odvija obrnutim smjerom. Želim samo reći da je za mene e, ovo načelo doista vrlo važno, međutim ja sam e, nisam ništa priznala, nisam priznala nikakvu krivicu kada je glavni tajnik ovoga parlamenta proveo dubinsku istragu i stanovio da moj asistent radio tijekom duže od pet godina, postavio mi je nekoliko pitanja i zatražio je da vratim svotu. Dakle, to nije čak niti novac koji je išao meni izravno, zato što je bilo nekih problema u trenutku ostavke. Tako da mislim da treba točno e, predstaviti činjenice, francuske zakone i lijepo vas molim da svi poštujete načelo prednjevanja nevinosti. Hvala vam. Imate dopunsko pitanje? Da, da kako da je to jedno od osnovnih načela i ja nisam to htio dovesti u pitanje ovim pitanjem. Međutim, vi ste ovdje sami istaknuli da je tu postojao rizik za eh, vaše ministarstvo eh, u trenutku kada ste dali ostavku, vi niste spomenuli e, tu mogućnost e, pokretanja postupka protiv vas, niti ovu zakonsku odredbu u Francuskoj. Vi ste rekli da se želite rukovoditi standardima koji vrijede u europskim državama, gdje su ponekad stroži standardi nego u francuskom političkom životu. Moje pitanje je jednostavno. Mi ovdje govorimo o temeljnim pitanjima za budućnost Europe. Ako vam povjerimo ovu dužnost, to je zato što biste trebali voditi snažnu strategiju koja bi omogućila Europi da ponovno pronađe svoju e, gospodarsku i industrijsku e, vitalnost. Dakle, ako je to bio rizik u Francuskoj, a istraga još i u tijeku, e, uključujući istragu koja se provodi u Olafu, kako vi možete misliti, neovisno o tome jeste li krivi ili ne, ja ne želim ništa o tome govoriti, da možete doista sasvim mirno, s punim povjerenjem obnašati svoju dužnost unutar komisije. Izvolite. Pa da, ja doista imam puno povjerenje i mirna sam i kao što sam vam rekla, protiv mene se ne vodi istraga, ja ne znam kakav će biti rezultat istrage. Spomenuli ste OLAF. OLAF se često uputi predmet kada postoji postupak u državi članici, da kako ako dođe do takve sudske presude ja ću je uvažiti. Ono što molim vas i ostale kolege je sljedeće. U ostalom je odbor Juri smatra da nema sukoba interesa, ovo je inače jedan novi moment u postupku E, tako da se ja osjećam sasvim mirno i ponavljam još jedanput, e, ne, to ne znači da ja ne doživljam ozbiljno obnašanje dužnosti na europskoj razini, naprotiv. Mislim, gospodine Belami, da se ponekad pojavljuju e, stvari u medijima, ali što znate, kako možete znati što sam ja rekla predsjedniku i premijeru? Da, spomenula sam ove uzuse u Francuskoj, ja sam u nekom trenutku donijela odluku e, prema vlastitoj savjesti i e, sada imam drugačiju odluku. Charles de Muz iz kluba zastupnika SID. Hvala lijepa i dobrodošli natrag u parlament. Ispričavam se, ali moram nastaviti u istom smjeru o kojem je govorio kolega. Vi ste sjedili ovdje prije pet godina kad smo imali saslušanja i vi ste u razgovoru oko vašeg sunarodnjaka Moskovicija rekli da se e, treba e, ispitati pojedinac. Mislili ste da je on dvojbena osoba. Niste li vi ovdje dvojbeni? Imati Olaf imate proces u Francuskoj, vratili ste 45 tisuća eura. Što mislite, jeste li vi dvojbena osoba? Nešto što ste prije pet godina govorili o gospodinu Moskoviciju. Gospođo Gular. Hvala vam na ovom pitanju. Prije svega želim reći da doista poštujem vaš rad. Ja sam to i sama radila i to je u potpunosti sukladno svrsi ovog saslušanja. Kada je Pierre Moscovici bio na saslušanju, mislim da ne trebamo sada njega miješati u ovu današnju raspravu, e, postavljena sam jedno pitanje koje je bilo vezano uz upravljanje javnim financijama bez ikakvog, e, bez ikakvih osobnih problema. U to vrijeme smo bili u situaciji kada je, smo imali krizu eura, neke države članice su više ili manje poštivale pravila pakta o stabilnosti, dakle to je bilo, bila jedna sasvim drugačija situacija. Što se tiče novca koji sam vratila Europskom parlamentu, Europski parlament, dakle to je vaša institucija, odnosno e, glavni tajnik parlamenta je proveo detaljnu istragu i pokušao je ustanoviti je li taj asistent radio ili ne. Zaključak je bio da jest tijekom pet godina. Ono što se osporavalo je sljedeća činjenica i to se često događa poslodavcima. Ako ovdje ima poslodavaca iz Francuske, vjerojatno će se sjetiti takvih slučajeva. Dakle, kada imate nekog zaposlenika koji je radio, vi želite prekinuti njegov radni odnos, ne želite ga sankcionirati, ne želite mu nužno dati otkaz, ali ima poteškoća da pronađe novi posao. I tako to ide iz tjedna u tjedan i na kraju shvatimo da je to trajalo dugo. Dakle, to je bilo pitanje koje se tiče problema vezanog uz upravljanje ljudskim resursima i ako se obratite glavnom tajniku parlamenta, on će vam objasniti da je provedena administrativna provjera, da je riječ bilo o upravljanju ljudskim resursima, što je na kraju dovelo do e, povrata novca koji ja osobno nisam primila, a i vi ako imate suradnike e, i ako u vas neko izvede presud zbog davanja otkaza, vi ćete biti odgovorni. Tako da mislim da tu ima nekih poteškoća vezano uz način na koji je sastavljen status, eh, kod, status eh, asistenata. Možda bi bilo bolje da sam govorila danski, ne znam, ali u mandatnom pismu gospođa von der Leyen kaže da je jako važno da se otklone svake sumnje oko vašeg ponašanja i integriteta. Zato vas pitam, 45 tisuća eura je puno novca. Ja sam ovdje 14 godina i nikad nisam morala vratiti 45 tisuća eura. E, ne mislite li da je važno da je povjerenik čist? i da doista ne trebamo e, ispitivati integritet te osobe. Zar ne mislite da je to važno? Ja sam čista. Ja sam poštivala odluku glavnog tajnika. Ja sam e, poštivala odluku glavnog tajnika Europskog parlamenta. Ovaj iznos odgovara čemu? Dakle, plaćama i doprinosima. To su plaća i doprinosi. Neću ulaziti u detalje, ali drago mi je što zaposlenici u Europi sudjeluju u financiranju dakle doprinosa. Ja sam e, ispunila ono što je bilo rečeno u odluci glavnog tajnika e, koji je dakle se držao odluke suda Europske unije. Dakle, to je situacija u kojoj sam se našla. Vi kao činjenici to možete provjeriti kod glavnog tajnika. Ne radi se o nekoj kazni, dakle to nije odluka koja zapravo predstavlja kaznu. Hvala lijepa, gospođa Dita Čarazova iz Obnovimo Europu. E, hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, draga Silvija. Kao mnogi ovdje Poznajem te, poznajem tvoje srce, tvoj rad, tvoj angažman na evropskim projektima. I uvjerena sam i znam da imaš vještine za dobro obavljanje ovog posla. Međutim, ono što bih željela čuti od tebe danas je imaš li hrabrosti? hrabrosti da se založiš za naše unutarnje tržište i za sve slobode unutarnjeg tržišta. U svom mandatnom pismu digitalne usluge spominješ kao jednu od svojih najvažnijih e, zadaća. Netko mi je rekao prije par dana da se radi prije svega o digitalnim uslugama. Ta osoba, ta si osoba bila ti. Slažem se s tobom, bez usluga e, digitalne prirode unutarnje tržište nikad neće biti potpuno. Imamo gospodina Bolkensteina i gospodina Barnjeja koji se zalažu za unutarnje tržište. Jedan i drugi su imali hrabrosti zastupati naše interese i kod kuće i na razini Europske unije. Pa se pitam, hoćeš li ti imati istu hrabrost E, za taj posao i hoćeš li otvoriti direktivu o uslugama i proširiti ju? Hvala, gospođo Gular. Hvala vam lijepo, hvala što ste me podsjetili na moj rad. E, mislim da svi koji su bili u parlamentu znaju da sam se borila za bankarsku uniju, reformu pakta stabilnosti, ravnopravnost među spolovima, ali mislim da ne treba biti arogantan i misliti da je jedino hrabrost povjerenika važna, budući da je riječ o kolektivnim naporima. Zato sam spomenula Europsko vijeće. Države članice se moraju prije svega usuglasiti. E, čitava industrija, usluge, poljoprivredni sektor doista moraju biti uvjereni u to da je Europa adut i da da ima smisla e, jedni drugima raditi ustupke. Zato se slažem s vama kada je riječ o potencijalu rasta i radnih mjesta, što da kako ima veze sa poboljšanjem naših e, zakonskih tekstova o pružanju usluga. Istovremeno, e, nekada je bilo pokušaja koji su doveli do rezultata suprotnih od očekivanih. Dakle, da se neke stvari blokiraju i zato treba ponovno pokušati pronaći put konsenzusa. Mi e, ćemo imati novi akt o digitalnim uslugama, e, naći ćemo pitanja e, dakle, ekonomije dijeljenja, pokušat ćemo naglasiti provedbu, da kako pojavljuju se i neke pritužbe i tako dalje. Ono što mislim da je važno jest da surađujemo i da zajedničkim naporima pokušamo promijeniti stavove. E, neki e, će tu pokušati suprotstaviti Francusku i zemlje istočne i središnje Europe. Istina je da nemamo uvijek iste vrijednosti, ne tumačimo stvari na isti način, zato moramo o tome razgovarati. Ja ću dati sve od sebe, svu svoju energiju e, kako bismo tu pokušali ostvariti napredak. Hvala. dopusko pitanje. Pa vraćam se opet na direktivu o digitalnim uslugama. Postoje različite ideje ili zamisli kako to rješavati. Tek smo na početku rasprave, sigurno će parlament imati mogućnost reći svoje razmišljanja. Međutim, moje temeljno pitanje prema vama ili prema tebi je Smatrate li da ćete tim aktom osnažiti tržište digitalnih usluga u Europi? Možete li se založiti za to da nećete stvarati nove prepreke? Hvala da, mislim da smo upravo zato i stali u obranu tržišta tijekom pregovora o Brexitu. E, to unutarnje tržište temelje se na četiri slobode i mislim da je to poruka koju trebamo prenijeti i građanima kako bi oni vidjeli te prednosti. Da, istina je to sloboda, e, sloboda kretanja, odlaska na rad u drugu zemlju, e, odlazak na studije, razmjena dobara i tako dalje. Dakle, riječ je o slobodi. Što se tiče slobode na internetu, ne budemo, ne budemo li to pratili, e, tu će se pojaviti neki vrlo moćni svjetski akteri koji imaju pristup velikom broju podataka. Da, dakle, to je sloboda pružanja usluga, sloboda nastana. Isto tako treba omogućiti e, novim startupima e, da pokrenu poslovanje i treba izbjeći regulativnu fragmentaciju. Mi u Europskoj komisiji sigurno nećemo uvesti nove prepreke. Ono što trebamo postići jest uvjeriti nacionalne zakonodavce da idu u tom smjeru. Hvala, Marcel Nikolaja, za zelene. Hvala lijepa, predsjedateljice, poštovana kandidatkinjo. Evo, tu sam. 250 e, e, tisuća ljudi samo su u Njemačkoj e, protestirali protiv E, filtriranja autorskih prava na sadržaje. Sada će se ponovno mijenjati odgovornost u novoj direktivi o digitalnim uslugama. Francuska, vaša domovina, sada također donosi zakon o govoru mržnje u digitalnom prostoru. Kako ćete vi zajamčiti da nova direktiva o digitalnim uslugama odražava ljudska prava na internetu i hoćete li utjecati na slična pravila e, u Europi i na pravila koja su ključna za prekogranične usluge koje pružaju europske kompanije. Velike kompanije će biti odgovorne za govor mržnje online, mikro određivanje ili ciljane i algoritmi su usmjereni samo na stvaranje profita. Hoćete li se eh, pozabaviti objašnjenjima, činjenicama i reklamama? Hvala vam lijepo zastupniče. Ovo je e, doista jedno osjetljivo pitanje budući da se dotiče pitanja slobode. Europa je jedino svjetsko gospodarstvo i jedino društvo koje poznaje zakonski okvir kojim se jamči neutralnost interneta i ta e, neutralnost interneta nije nešto što se dovodi u pitanje projektima komisije. Dakle, Europsko regulatorno tijelo za elektroničke komunikacije prati, na, prati dobru provedbu ovog načela. Međutim, što se tiče direktive e-trgovina, i sve ono gdje je e, utemeljeno načelo ograničene odgovornosti još prije 20 godina. Mislim da ste i vi tu bili aktivni u tom sektoru. 20 godina je, kao što znate, dugo. Tako da mislim da je važno da se ovdje ne dovodi u pitanje temeljno načelo pravne odgovornosti, da se ne uvode radikalne promjene, ali to će biti jedan zajednički proces e, da si dopustimo da e, se da se to detaljno proanalizira. Vi ste spomenuli govor mržnje na internetu. Ja nisam ovdje došla u Europsku komisiju kako bih uvozila europske zakone i kako bih pokušala nametnuti drugima. Dakle, ja uopće ne djelujem u, s tim e, u vidu. No, mislim da e, moramo biti svjesni činjenice da postoje na internetu korisnici koji e, potiču na mržnju, na terorističke napade, koji stigmatiziraju e, građane zbog njihove vjere i da to nosi ponekad ozbiljne posljedice. Kao i u svim pitanjima koja se tiču slobode, potrebne su određene političke odluke a te političke odluke donosi parlament. U Europskoj uniji postoje dva doma, dakle vi koji ste izabrani predstavnici građana i postoji vijeće. Dakle, e, vi ste ti koji donosite zakone. E, ja znam dobro da komisija predlaže tekstove, ali znam da ćete ih vi mijenjati. Tako da ja ne želim ovdje nastupati arogantno. Ja nemam odgovor na to pitanje. Mislim da ćemo to pitanje definirati zajedničkim naporima, ako se slažete. E, dopunsko? E, dopunsko pitanje, oprostite, izvolite. Gospodin Kolaja, izvolite. Hvala. E, imam nastavno pitanje o temama o kojima smo govorili na početku. Vrlo je važno to za naš odbor. Prema francuskom tisku, dok ste bila zastupnica, Više od 10.000 eura ste plaćali mjesečno između 2013. i 2015. Dakle, to ste dobivali od US Top Tenka. Institut je pisao pismo gospođi von der Leyen jer su time i ustvrdili da ste ih savjetovali a radilo se o neprofitnoj organizaciji, oprostite, postavljate potpuno drugačije pitanje. Je li to tada bilo u konfliktu interesa? Bili ste zastupnica puno radno vrijeme. Objasnite kako ste pomirili ove dvije obveze i hoćete li iste obveze imati kao povjerenica? Ne radi se o nastavnom pitanju. Gospođo Gulara, ukoliko ne želite odgovoriti, nemojte. Želite li? Želim odgovoriti. Pa ja sam za slobodu na internetu i za slobodu ovdje. Nemojte brinuti. Ja sam osobno u govoru e, pred vama spomenula tu suradnju. Riječ je o think tanku, dakle to su ljudi koji imaju proevropsku orijentaciju, uglavnom su bili evropski građani, oni s kojima sam ja surađivala, sam sve to prijavila, sve je bilo zakonito. Parlament je u trenutku, kada sam bila zastupnica, omogućavao takvu jednu profesionalnu djelatnost. Netko može misliti ili to primjereno ili ne, to je odluka koju će donijeti parlamentarci, no mislim da u pravnoj državi, dakle to se može propitkivati zato vam želim odgovoriti, ali ne možemo sada bacati sumnju na nekoga samo zato što je radio na nečemu. I na čemu je radio? Na promicanju europskih integracija. Ja sam se susrela sa predstavnicima e, instituta Bergruen na sveučilištu, na Fakultetu za političke znanosti i oni koji su kao Sven Giegold bili e, s nama sjećaju se da smo se mi borili za to da se pitanje zapošljavanja mladih uzme kao jedna od važnih tema i meni se činilo da je to jedan od načina da e, iste ambicije provodim, ali e, kroz jedan drugi kanal. Hvala, gospođa Virginia Joron. Hvala lijepo. Moram priznati da sam pomalo iznenađena što ste ovdje budući da ste dali ostavku iz Makronove vlade zbog vaših aktivnosti dok ste bili zastupnica u Europskom parlamentu. Ovdje je pismo Olafa koji potvrđuje da ste vi jedina kandidatkinja za povjerenicu protiv koje se provodi istraga, tako da niste navodno dostojni da budete u vladi Francuske, ali ste dostojni da budete u Europskoj komisiji. Koliko ljudi zarađuje 13.000 eura e, za telefonske pozive jer e, navodno da ste dobivali plaću od 13.000 eura od njih dok ste bili zastupnica u Europskom parlamentu. I ova bilješka od 13 stranica, mislite li da vrijedi 13.000 e, eura mjesečno? Da, napisali ste samo jedno izvješće tijekom tog saziva gdje ste tražili osnivanje jedne međunarodne financijske organizacije. Taj E, globalistička vizija je zabrinjavajuća. Suverenitet, e, nacija i poštivanje europskih identiteta ono za što se mi zalažemo. Gospođo, koje ste vi još usluge pružali za e, plaću koja je više od plaće zastupnika u Europskom parlamentu? Madame la députée. Gospođo zastupnice, ja sam već odgovorila na ovo pitanje, odgovorit ću vrlo rado. Mislim da se ne može na nekoga bacati sumnja bez dokaza. Ja sam e, radila u jednom think tanku, mi smo se tu bavili aktivnostima koje su se ticali e, organizacije sastanaka, analiza. Moji suradnici e, to potvrđuju. To su možda ciljevi koji vam se ne sviđaju. Živimo u demokratskom društvu, tako da imate pravo ne slagati se sa mojom vizijom e, upravljanja e, na svjetskoj razini i da ne želite o tome sudjelovati. 2013. godine mi smo bili u e, jednoj akutnoj fazi krize i čini mi se da su sva sredstva dobra kako bi se ljude približilo. Vi možete imati koncepciju društva u kojem e, kažete sljedeće, da bi se pomoglo onima koji su nezaposleni, e, ne treba razgovarati s drugima. Ja sam imala ideju da ukoliko želimo e, doći do nekih moćnih osoba, bivših šefova država i vlada, utjecajnih ljudi, intelektualaca, dakle to je sve način da se možda e, iznesu neke ideje. E, jesam li mislila da će to jednoga dana biti problem? Moram priznati da ne. Shvaćam da je ova svata dosta, svota dosta visoka, međutim to su iznosi koji odgovaraju E, konzultatskim uslugama na toj razini. S obzirom na moje prethodno iskustvo, ja sam bila predsjednica nekih udruga e, u okviru kojih sam organizirala sastanke, mogu raditi na četiri jezika. Ako su neki smatrali da to e, zasluže određenu plaću, onda mislim da tu isto tako trebamo obraniti tu slobodu. Dopusko pitanje da e, Sjedinjene države su povijesni saveznik, saveznik svih država članica, ali nisu evropljani. Isto tako, davanje doprinosa Europskom institutu kada je riječ o promišljanjima Europske unije predstavlja određeni sukob interesa. Vaš stav zastupnice e, zapravo govori o tom miješanju s ovim lobijem. Mislite da je ovo vrlo neugodno, osjetila se panika i jutros, dobili smo i pismo tog lobija, pismo podrške vama. Zabrinjavajuće vidjeti vaš vašu izjavu o financijskim interesima gdje se e, pojavljuju neke nedorečenosti. E, odbor Juri nije provjerio detalje vaših usluga tom think tanku, a inače vlasnik tog think tanka je financirao Macronovu kampanju, neobično za one koji su 2014. tvrdili da treba prihvatiti samo e, besprijekorno čiste osobe za povjerenike. Svi Ja neću podržati vašu kandidaturu. E, hvala vam lijepo. Merci, madame la députée. Hvala vam lijepo. Moram priznati da nisam niti očekivala vašu potporu, no vratimo se u suštinu. Vi ste ovdje potaknuli jednu temu koja je iznimno važna, a tiče se Sjedinjenih država. Prije svega, to nije bio Pentagon ili američka vlada, E, postoje civilne organizacije s kojima mi možemo razgovarati. Dakle, mislim da treba razlučiti službene dužnosnike i e, osobe. Dakle, inače Nikola Bergruen je europljanin, e, Njemac je i odrastao u Parizu i sada živi u SAD-u. Mislim da isto tako moramo biti svjesni transatlantskih odnosa suradnja, nakon što sam, dakle, ta suradnja sa Amerikancima, ne vidim zašto bi trebala biti problem. Postoje brojne teme kojima moramo razgovarati sa Amerikancima. U ostalom u Kaliforniji se nalazi velik broj tvrtke koje su iznimno važne za budućnost svijeta, tako da mi je drago da sam e, imala priliku steći takvo iskustvo. representing the... A sada gospodin Adam Bilan iz EKR-a. Hvala. Gospođo kandidatkinjo, javni i privatni znanstveni laboratoriji diljem svijeta brinu se i razmišljaju o razvoju umjetne inteligencije, a vi namjeravate donijeti jedan snažan okvir za razvoj te tehnologije u roku od stotinu prvih dana. Koliko će vam dana biti potrebno da se pozabavite e, provedbom direktive o digitalnim uslugama, a to je nešto što ometa e, djelovanje niza poduzeća u Europi svakoga dana e, ja se slažem da su potrebne e, integrirane gospodarstva. Zar ne bi vaši prioriteti to trebali odražavati? Hvala vam lijepo. Umjetna inteligencija doista široko područje Mislim da ćemo neke stvari moći odraditi u prvih sto dana. E, gospođa von der Leyen je angažirana na tome, gospođa Vestager isto tako, tako da ćemo se mi nadovezati na ono što se već do sada odradilo kada je riječ o etičkim pitanjima uporabe uporabi ove tehnologije. E, no, kao što sam rekla i kada je bilo riječ o uslugama i pravnoj odgovornosti na internetu, mislim da je to tako široko područje da ćemo morati surađivati. Moram, mi imamo ovdje sada u vidu neka načela, ali vidjet ćemo i kako će se provoditi rasprava i sa e, gospodarskim e, sektorom. Htjela bih ovo reći zbog građana koji nas slušaju. Ovdje se ne radi o nekakvoj abstraktnoj raspravi, riječ je o tehnologijama koje mogu omogućiti bolju dijagnozu liječnicima. Nadalje, kada sam bila u Francuskoj banci, vidjela sam da se na taj način mogu isto tako provjeravati uplate. Dakle, to su ponekad i pozitivne tehnologije, ne moramo ih se nužno plašiti, ali ih moramo dobro regulirati, jer uporaba algoritama u širokim razmjerima može proizvesti diskriminaciju, može dovesti da vam sve banke odbiju dati zajam zato što e, vaš profil ne odgovara nekim parametrima. Mi ćemo raditi na tome, mi ćemo to raditi tijekom prvih 100 dana, iznijet određene prijedloge koji će da kako doći e, pred Europski parlament, no to moramo učiniti, a da pritom ne izgubimo iz vida e, tradicionalne industrijske sektore kojima je potrebna rekonverzija, e, koje se, koje se ponekad gleda kao da predstavljaju prošlost. Dakle, mislim da trebamo vidjeti što umjetna e, inteligencija može dati kao doprinos ovim konvencionalnim sektorima. Prethodna povjerenik, e, prethodni povjerenik za unutarnje tržište, odnosno povjerenica, je imala poteškoća da države članice okupi oko njenih inicijativi. Što ćete vi učiniti drugačije? E, čak i inicijative donesene u dobroj namjeri e, mogu tijekom zakonodavnog procesa biti skrenute u drugi smjer. Ako će se dogoditi nešto što bi moglo naštetiti jedinstvenom tržištu, hoće li to na vrijeme povući? Kao prvo želim odati počast gospođi Bjenkovskoj i zato sam malo čas rekla da e, ne mislim da je dovoljno da povjerenici pojedinačno budu hrabri. Rekla sam da postoji opća mobilizacija, e, naime i Europska vijeće, odnosno šefovi država i vlada svih naših zemalja e, rade na tome i nadam se da će razgovarati sa ministrima zaduženima za konkurentnost. Možemo se također nadati da će ovi događaji u vezi sa Velikom e, Britanijom biti dokaz da tržište imaju svoju vrijednost, a prije svega mislim da trebamo prestati baviti se međusobnim podjelama i misliti da je to ono što je najvažnije u ovom trenutku. Ono što je najvažnije jest brzina kojom druge zemlje u svijetu ulažu u tehnologiju, obrazuju inženjere i žele isto tako zadobiti e, tržišta, a da pritom ne poštuju e, međunarodna pravila igre. Dakle, to je ono što je najveći izazov i time ću se baviti. Hvala. A zadnji govornik u prvom krugu je gospođa Katarina Konečna iz kluba GUE. Hvala, gospođo kandidatkinja. Ja musim říct, že pro opravdovou hvězdou. Želim reći da ste vi za mene prava zvijezda jer ste imali pravo dovoljno vremena da budete istovremeno zastupnica u parlamentu i da imate zaposlenje sa plaćom od 10.000 eura. To traži puno hrabrosti. Dakle, uvjerena sam da možete učiniti bilo što, jer poput mojih kolega ne mogu zamisliti da bih mogla obavljati dva posla s punim radnim vremenom, a u stvari sam samo jedna osoba, ali da budem ozbiljna. Vi ćete biti e, zaduženi za Europski obrambeni fond. Možete li nam reći kako će izgledati taj proces? i koja nadzorna prava i nadzorne mehanizme možete dati Europskom parlamentu kad je riječ o tom fondu? Drugo pitanje odnosi se na turizam jer ste vi zaduženi i za turizam. To je u nadležnosti uprave DG Grow, a u E, mandatnom pismu e, i u vašim odgovorima nisam vidjela ništa o turizmu. To može biti veliki problem obzirom na aferu Thomas Cook. Hvala vam lijepo i hvala vam što ste u namjeru kodali počet sa mojim, e, mojim energiji. Da, upravo ste kada kažete da bi trebalo detaljnije analizirati proceduru, koja je inače kolektivna. U njoj sudjeluju Europska komisija, dakle putem odluke kolegija i e, odbor stručnjaka na razini država članica. Dakle, u prvoj fazi se definira projekt, a nakon toga se daju jamstva. Tako da je riječ o e, kolektivnom projektu, riječ je o nepristranoj proceduri i ja ću tu imati jednak utjecaj kao i drugi povjerenici, odnosno donosit ćemo odluku zajedno. E, ovaj, ovo je važno kao pomoć nekim malim i srednjim poduzećima. Naime, sigurnost u svijetu vjerojatno je ugroženija nego što smo to mogli pomisliti prije nekoliko godina. Iz tog razloga mislim da je dobro zajednički ulagati u ovaj e, kolektivni pothvat, da imamo, trebamo imati e, poduzeća iz najmanje tri države članice svaki put, tako da e, to može spriječiti da najveće zemlje imaju kontrolu nad financijama nije isključeno niti da drugi sudjeluju u tome, međutim e, financijska sredstva će biti rezervirana za europske tvrtke i mislim da europski porezni obveznici mogu biti zadovoljni zbog toga. Kako to možete kontrolirati? Pa možete me pozvati u Europski parlament ako mi ukažete povjerenje. Mislim da je sasvim prirodno da ja dođem ovamo, da analiziramo sve faze i e, kada se pojavi neki predmet u kolegiju da možemo o tome razgovarati. Riječ je o važnim temama i ja se obvezujem da ću to učiniti, bude li to potrebno. Nastavno pitanje. Želim pitati nešto o turizmu. Niste spomenuli turizam ali to potresa interno tržište eh, u ovom trenutku, a potresa i povjerenje europskih građana. Nacionalna poduzeća i njihovi upravitelji imaju ista eh, prava. Eh, to bi trebalo biti nešto čime će se pozabaviti opća uprava GROW. Ispričavam se, da, e, ja sam zaboravila na turizam, a inače dolazim iz Marseja, dakle sa sredozemlja gdje je turizam posebno važno pitanje, tako da nije da to zanemarujem. Dakle, turizam, na turizam otpada oko 10% BDP-a u Europi. Mi smo prvo odredište u svijetu i ne znam koliko Češka tome doprinosi s obzirom na ljepote Praga. Međutim, riječ je o horizontalnoj temi e, koja je u nadležnosti više glavnih uprava, ne samo glavne uprave GROW. Ja vam sada mogu samo iznijeti neka sva osobna razmišljanja. Dakle, e, mislim da je najvažniji koncept održivost. Kako postići da prekrasni gradovi, brdska područja i plaže ne postanu žrtve vlastitog uspjeha. Dakle, tu se postavlja pitanje održivosti. Zatim, tu se postavlja i pitanje e, radne snage koja je potrebna za turizam. Postavlja se pitanje korištenje platformi e, za promet, za smještaj. E, u nekim zemljama je to se je, je dovelo do određenih problema zbog e, najma e, putem tih platformi. I zatim tu isto tako su i tu su isto tako važni i aspekti koji se tiču zaštite baštine. Nadam se da ćemo imati prilike o tome razgovarati. Sada smo zaključili prvi krug pitanja. Predajem sada predsjedanje. E, da, sada dajem riječ odborima. Dakle, Prvo gospodin Arias Echeverija iz Pučana. Hvala lijepa. Gospođo Gular, svi makroekonomski pokazatelji upozoravaju da će se dogoditi nova ekonomska kriza koja prema stručnjacima može odgovarati krizi 2011. E, jer postoji e, problem sa e, nepotpunim funkcioniranjem zapošljavanja unutarnjih eh, tržišta zbog protekcionističkih ideja nekih država. Naši mali i srednji poduzetnici će e, najviše patiti. Protekcionizam je nešto što je protivno međunarodnim ugovorima. Postavljaju se nove prepreke u glavnim sektorima, a to su promet, transport i ne poštuje se načelo tehnološke neutralnosti. Provedba sadašnjih normi e, jest temelj sadašnjeg zajedničkog tržišta. Evropska unija tu treba uključiti digitalno tržište. Na primjer, 8,4 mjeseca nam treba za e, provedbu određenih e, odluka unutar e, zajedničkog tržišta. Na koji način ćemo izbjeći usvajanje novih protekcionističkih mjera od strane država članica? Hvala. Gospođo Gular. Hvala. Hvala što ste ovdje ukazali na vezu nažalost ne govorim španjolski. Hvala što ste ovdje ukazali na vezu između makroekonomije, dakle razvoj naše gospodarstva i rizika od pojave recesije i onoga što ovdje radimo. Dakle, to je upravo ono što trebamo poduzeti, objasniti građanima da je potrebno sljedeće. Kako bi se razvio, kako bismo imali prosperitet, moramo imati prosperitetne tvrtke, tržište koje funkcionira, digitalizaciju i ozelenjivanje gospodarstva. Dakle, u pravu ste da postoje sve te poveznice. Ne znam kakva su najnovija e, makroekonomska predviđanja. Ja sam e, bila neko vrijeme u e, banci, središnjoj banci u Francuskoj. Vi ste spomenuli i prepreke među državama članicama koje bi mogle umanjiti naše rezultate, no nemojte zaboraviti da naše gospodarstvo funkcionira unutar svjetskog gospodarstva i signali koji dolaze iz zemlje poput SAD-a su drugačiji nego nekada. Zatim način na koji Kinezi e, koncipiraju svoj razvoj. Tu je i činjenica da neke zemlje uzimaju, e, poduzimaju e, mjere odmazde Zatim e, pitanje je što će biti ako dođe do Brexita krajem mjeseca, kako će biti strategija britanske vlade. Upravo se trebamo iskoristiti čitav potencijal tržišta, moramo zajedno objasniti koje su prednosti i nekih kratkoričnih e, žrtvi. Ponekad se e, je i to potrebno kako bi se konsolidirala naša industrija. Zatim, e, tu su i trgovinski sporazumi za koje će biti e, nadležan Phil Hogan, ali mi ćemo blisko surađivati jer na tržištu postoji e, unutarnja i vanjska dimenzija. Mislim da smo se do sada previše bavili načinom na koji funkcionira tržište iznutra, a premalo kako će funkcionirati prema vani. Nastavno pitanje. Hvala lijepa na odgovoru. Znamo da državne članice e, trebaju koristiti instrument koji se zove direktive za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Ako postanete povjerenica, hoćete li se koristiti uredbama kao najboljim instrumentom za harmonizaciju situacije na unutarnjem tržištu. I još nešto iz vaših e, pisanih odgovora. E, rekli ste da se nećete od, ustezati od strožih mjera. Kako mislite da će komisija usvojiti učinkovitije mjere protiv prekršaja ukoliko se radi o kontroverznim političkim odlukama? Što se više tiče vašeg prvog pitanja, uredba ili direktiva, ja ću vam reći što osobno preferiram. Osobno preferiram da imamo manje pravila da se svuda primjenjuju. Dakle, to bi bila tu bi prednost imala uredba e, koja se izravno primjenjuje državama članicama, ne postoje rokovi za prenošenje u domaće zakonodavstvo, e, ne postoje niti razlike među pravilima i takozvani gold plating. Međutim, i direktiva je izmišljena kako bi se poštivalo načelo subsidijarnosti, kako bi nacionalni i regionalni zakonodavci imali mogućnost da se prilagode određenim specifičnostima, moramo biti pragmatični, ne možemo reći da ćemo ići samo na uredbe ili samo na direktive, trebamo imati instrument koji je najprimjereniji datoj situaciji. Ono što je točno jest da kada imamo direktivu, države članice se obvezuju da će je provoditi i možda bismo zajedno e, sa nacionalnim parlamentima trebali doći do nekog rješenja i vidjeti kako se prenosi zakonodavstvo na domaćoj razini. Treba potaknuti dijalog između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Ja sam uvijek u tome sudjelovala dok sam bila zastupnica u Europskom parlamentu i mislim da je važno da se pravo primjenjuje, bez obzira na to o kojem je instrumentu riječ. Zastupnik Gejer ima jednu minutu. Gospođo Gular, vraćam se na pitanje vaših asistenata. Vi ste pokušali to ovdje opisati kao nekakvo kadrovsko pitanje. Međutim, Olaf istraga traje i dalje. E, mislim da ste bili čak i na policiji upravo onog dana kad vas je predložila gospođa von der Leyen. E, niste se povukli da biste se bolje mogli braniti, pa se pitam kako možete biti povjerenica, a istovremeno ste odbili, koliko znam, mjesto ministrice e, obrane? Hvala lijepo. Hvala vam na pitanju. Možda nisam dovoljno jasno odgovorila. Dakle, koje su činjenice? Kada sam 2009 postala zastupnicom, ja sam e, zaposlila asistenta svog prethodnika, nisam imala političkog iskustva, došla sam iz civilnog društva, rekla sam da sam bila predsjednica Europskog pokreta, ta osoba je radila tijekom pet godina za vrijeme čitavog mog mandata. Glavni tajnik Europskog parlamenta je donio odluku nakon analize dokumenata, velikog broja dokumenata koje sam dostavila, e, da nije bilo nikakve namjere da se dogodi neka prijevara. Ja nisam htjela zadržati, nisam htjela imati e, lokalne asistente, nisam imala e, lokalne asistente u drugom sazivu mi smo odlučili da se prijateljski rastanemo i taj e, postupak je tražao nešto duže nego što e, se očekivalo zbog e, francuskog radnog zakonodavstva koje štiti zaposlenike. Ja nisam htjela krenuti u postupak davanja otkaza. Tako da sam ja na vlastitu inicijativu donijela odluku da ne ostanem u francuskoj vladi, a to je pak bilo povezano, kao što sam objasnila gospodinu Belamiju, tim uzusima koji postoje u Francuskoj, a koji prema mojim saznanjima ne postoje na europskoj razini. Htjela bih samo istaknuti nešto. Ja poštujem neovisnost pravosuđa. Vi možete misliti eh, i možete zamisliti da bi mi bilo drago da je ovo sve iza mene, međutim ja poštujem eh, neovisnost pravosuđa. E, istraga traje već dugo, isto vrijedi i za OLAF. Ja e, poštujem pravosudni sustav svoje zemlje, poštujem europske procedure i odluku odbora Juri koji je zaključio da, da mogu izići ovdje pred vas na saslušanje. Das gut. Ähm, Gospodine Gajer, pa da, ako poštujete pravni sustav Francuske, što će se dogoditi ako ste povjerenica, dođe, e, bude podignuta optužba protiv vas? Hoćete li onda odstupiti? Hvala lijepa, gospodine Gajer. Ne mogu odgovarati na hipotetička pitanja, jer vam jednostavno ne mogu reći kakova će biti odluka u Francuskoj. Ukoliko budem osuđena, situacija će biti drugačija. Međutim, danas Nemojmo zaboraviti da parlament u kojem sam radila preispitivao je tu situaciju jer je tamo radio i taj asistent. Tako da doista mislim da neće biti prepreka e, našoj suradnje ukoliko me budete izabrali. Jer ako bismo e, odstupili od presumpcije nevinosti, tada nitko tko je pod bilo kakvom istragom ne bi ništa mogao raditi. Dakle, presumpcija e, nevinosti e, govori da ukoliko ste osuđeni trebate naravno povući konsekvence. Gospodin Flego u ime Renew. Hvala vam predsjednice. Poštovana gospođo Gular, E, zbilja mi je iznimno drago što vam se mogu obratiti kao izvjestitelj Europskog parlamenta za novi program Digitalna Europa i nadam se da ćemo uskoro moći zajedno postaviti nove temelje digitalne Europe. Znamo da je Europska komisija predložila da se za pet prioriteta programa Digitalna Europa predviđa 9,2 milijarde eura. Predloženi iznos u potpunosti je isto tako prihvaćen i od Europskog parlamenta. Međutim, isto tako znamo da je Vijeće sklono rezanju sredstava. Postavlja se pitanje kako možemo očekivati da zajedno sa državama članicama uspješno digitaliziramo naše društvo i gospodarstvo ako bi se srezala ta sredstva. I zato vam postavljam pitanje. Hoćete li se vi kao buduća povjerenica čvrsto i nedvosmisleno zauzeti da vrlo važan program digitalna Europa bude financijski snažno zastupljen u višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027. kako bi se omogućila njegova uspješna i učinkovita implementacija. Thank you, Mr. Hvala gospodine Flego. Oprostite, e, e, slušala sam e, prijevod do kraja da bih čula pitanje. Vaše pitanje je doista važno jer se radi o jednom od komisijnih prioriteta. Bez sumnje boriti ćemo se za 9,2 milijarde u ovih sedam godina koje ste vi spomenuli. Međutim, koliko naši globalni konkurenti ulažu u to područje, moram reći da to možda i nisu tako visoke e, svote. Ja ću se potruditi da dobijemo najveći mogući proračunski iznos u višegodišnjem financijskom okviru. Naravno, e, to ne ovisi isključivo o meni. Proračun dogovaraju ili pregovaraju države e, članice a proračunski kontekst um, e, ima određenu, um, određeni način na koji se stvari odvijaju, ali ja ili mi moramo zajamčiti da budemo uvjerljivi i da e, učinimo najviše što možemo, možda i više istim tim iznosima. Države članice treba uvjeriti da je iznimno važno ulagati zajedno na evropskoj razini, ali da budem sasvim iskrena. Borit ću se kao lavica u kojem ko bude morala, ali ja sama ne donosim odluku o dodjeli sredstava. Tako da mislim da trebamo jednostavno izaći iz e, okvira jer će se i drugi u parlamentu boriti za svoje prioritete također. Tako da bih ja e, voljela da e, poštujemo parlamentarne procedure u donošenju proračuna. E, parlament je mjesto gdje se ne ubiru porezi i gdje se... Izvolite, gospodine Flego. Evo, nemam dodatno pitanje, ali imam potrebu zahvaliti vam na pozitivnom, na konkretnom i na vrlo dobrom odgovoru. Naime, smatram da u godinama koje slijede digitalizacija je ključna za konkurentnost europskog gospodarstva, ali općenito za kvalitetniji život cijelog našeg društva. I zato trebamo definitivno svi na tome raditi, a znate ključno je da svaki dio Europe od sjevera do juga, od istoka do zapada ima direktne koristi od tog programa u budućim godinama. I ne manje važno neka nam svima i vama u komisiji i nama u parlamentu i vijeću građani i gospodarstvo budu u fokusu koji s pravom, koji sa velikim pravom od nas očekuju konkretne koristi u njihovom svakodnevnom životu i radu. Hvala vam. Thank you, Mr. Flego. Hvala gospodine Flego. Gospođo Gular, ništa. E, mogu samo reći hvala. Hvala vam. Gospodin Didier, odbor Juri za EPP. Pustite mi samo da kažem nešto još jedan put o vašoj ulozi u institutu Bergruen. Dakle, ne radi se tome da se ovdje radi o nekoj sumnji, niti da se dovodi u pitanje mogućnost eh, da se dvije stvari rade paralelno. To je pitanje vjerojatno i osobne energije. I mislim da nitko ovdje neće dovesti u pitanje vašu inteligenciju, tu nema ništa umjetno. E, I dakle, htio bih samo nešto reći vezano uz ovaj iznos koji je bio dvostruko viši od onoga što ste zarađivali kao europarlamentarka. Je li bilo mudro to? I ovo pitanje je gostovo osobne prirode. Da ste znali da ćete jednoga dana postati povjerenicom, biste li bili prihvatili e, takav iznos od američkih interesa, dakle e, da sada možete vratiti stvari unazad, da li biste ponovno to prihvatili? Gospođo Gular, hvala vam. Pa svjesna sam e, da je to veliki iznos e, i tim više što sam to rekla na njemačkom jeziku ovdje u parlamentu, ne znam je li dobro prevedeno. Ja sam e, više godina se bavila borbom protiv siromaštva. Ja sam srela mnoge ljude koji imaju problema spojiti kraj s krajem. I uvijek je pomalo artificijalno uspoređivati iznose. Mislim da ste vi vjerojatno bili inače odvjetnik u Njorku dakle u njihovoj odvjetničkoj komori, tako da vjerojatno poznajete njihove naknade i znate kakve su tarife za konzultantske usluge. Ja ne želim ovdje ni na koji način e, davati ocjenu vaše profesionalne karijere, samo molim da se o tome vodi računa. I htjela bih još jedan put reći da bih htjela sljedeće. Naime, ova ideja inkluzije da se obuhvati čitavo društvo, da je to jedan e, napor koji doprinosi tome da ljudi međusobno komuniciraju. Ja sam, zahvaljujući institutu bergruenu upoznala neke Evropljane koji inače ne bi upoznala. Dakle, vi ovdje govorite o američkim interesima, ali iskreno rečeno, u okviru ovog instituta moji suradnici su uglavnom bili Evropljani. E, dakle, ono što ne žalim jest e, da kada sam otkrila rad ovoga instituta sam pomislila pa oni se bave zanimljivim stvarima i dakle ponekad vam se to dogodi, e, nešto vam se učini zanimljivim, dobijete ponudu i prihvatite. Ono zbog čega žalim je način na koji se to danas percipira zbog ove današnje rasprave i nije to nikakva kritika na vaš rad, vi samo obavljate svoj posao, međutim u ovom trenutku mnogo bolje percipiram da je to možda za neke bilo osjetljivo pitanje, zbog toga mi je žao jer to nije bio moj pristup. Dakle, nije mi žao što sam e, sudjelovala i surađivala sa talentiranim ljudima, ali evo sada unazad e, čini mi se da je to možda trebalo odraditi drugačije, ali iskreno e, jedino što vam sada mogu reći jest da sam ja tu vidjela neke aspekte i koji su bili osobne prirode. I želim samo reći da je taj iznos bio prijavljen. Dakle, ako je nešto prijavljeno i zakonito, zašto se više godina nakon toga razgovara o tome? Možda bi trebalo unaprijed uvesti neku vrstu kontrole. Izvolite, dopunsko pitanje. Hvala, želim samo precizirati da postoji razlika između vaše karijere i moje. Ja sam, za razliku od vas, u trenutku kada sam postao zastupnikom u Europskom parlamentu, da e, prekinem bilo kakvu aktivnost vezanu za američke interese i da prestanem obnašati djelatnost odvjetnika u američkoj komori. Ali dobro, svatko ima svoju priču. Možete li nam zamčiti da u okviru e, vaših aktivnosti u institutu Bergruen niste nikada koristili povjerljive informacije koje ste mogli saznati kao eurozastupnica ili možda u vašoj suradnji sa ostalim institucijama Europske unije. Izvolite. Pa da, mogu vam to doista zamčiti. Prije svega, mislim da se trebamo držati onoga što je to rad eurozastupnika. To nije e, izvršna vlast e, gdje se donose odluke zahvaljujući povjerljivim informacijama. Ovaj dom je vrlo transparentan, hvala Bogu. Svi naši amandmani su transparentni i radimo u klubovima zastupnika. Ja sam imala sreću surađivati s nekim od vas, sa Elizom Ferreirom, primjerice koja bi isto tako e, trebala biti, e, trebala postati kolegicom. I sjećam se da u više navrata kada smo imali pitanja koja su bila kompleksna, međusobno smo razgovarali kada predlažete amandmane, vi tamo predstavljate jedan glas, ali proces kojim se donosi zakon je kolektivne prirode, tako da ja nisam imala pristup nikakvim tajnim informacijama. E, kao izvjestiteljica nisam imala više pristupa informacijama od drugih, e, tako da vam samo mogu reći da nije bilo problema te vrste i iskreno rečeno ne bih to nikada bila e, učinila da sam bila na izvršnoj funkciji. Hvala, gospođa Gebhardt za D. Hvala lijepa, gospođo Gular. Iskreno moram reći da još uvijek ne razumijem zašto ste zbog ovog dvojbenog pitanja e, odustali od toga da, ministri, da budete ministrica u vlastitoj državi, a sada želite biti povjerenica. To je samo komentar, to nije pitanje. E, nadalje, na početku ste rekli, citiram, otvoriti raspravu o direktivi o uslugama. Nakon duge rasprave u parlamentu i vijeću postigli smo konsenzus oko direktive o uslugama. Što to sada znači, što ste vi rekli? Znači li da ćete to sve ponovno otvarati, da ćete poticati nepoštenu konkurenciju između država članica ili na koji način bi to trebala potumačiti? Ovo što ste malo prije rekli. Prije svega, gospođa Gebhardt, želim samo ponoviti da nisam u istoj situaciji kao u lipnju 2017. godine. Nije riječ o istoj funkciji. Dakle, ne radi se o ovim snagama, dakle ja u potpunosti cijenim potrebu za kontinuirani rad komisije, ali u onom trenutku, evo sada kad vam razgledam u oči, mogu vam reći da nisam mogla odlučiti da napustim ljude koji su na terenu. E, to je vrlo osobna odluka, vaše mišljenje može biti sasvim drugačije, ja vam samo želim reći kako su stvari funkcionirale. Ja sam, dakle, u međuvremenu je postupak e, krenuo, ja sam imala e, mogućnost izjasniti se i nije podignuta optužnica protiv mene e, nakon što su me saslušali kao svjedokinju. Tako da, evo, možda za vas to nije dovoljno, to je vaša odluka, gospođo Gerhard, ali mislim da je važno na to podsjetiti. Drugo, pitam se koje je zapravo cilj kada je riječ o uslugama. Nije cilj liberalizacija. Malo čas sam rekla da to nije stvarni cilj. Cilj je da istovremeno imamo ono što je, e, što je gospođa von der Leyen rekla da se da pomire tržište i socijalna politika, tako da se e, pokuša promicati usluge, a istovremeno zaštititi radnike. I vi ste e, prošli to zakonodavstvo i pronađena ravnoteža. Sada se pojavljuju i razvijaju nove usluge, kao što je to već bilo dobro objašnjeno. Mi se nalazimo u situaciji gdje postoje ugroze koje prijete našoj konjunkturi i treba doista e, pronaći potencijal e, stvaranja novih radnih mjesta, ali ne pod svaku cijenu. I moram priznati da me iznenađuju pitanja koja mi postavljate. Ja sam očekivala pitanja vezano uz uvođenje minimalne plaće, uz e, borbu protiv siromaštva. Dakle, to je sve također u programu novoizabrane predsjednice komisije. Izvolite, dopunsko pitanje. Pa mislim da se ta pitanja rješavaju na odboru za zapošljavanje, tako da mislim da trebate ostati kod svojih tema. Međutim, još uvijek mi nije jasno kako ste sada formulirali novo otvaranje direktive o uslugama ili sasvim konkretno E, hoćete li e, predložiti uredbu ili direktivu u kojima će se smisleno rješavati prava za zaposlenike na takozvanoj e, kolaborativnoj ekonomskoj platformi? Hoćete li otvarati tu temu da ili ne? Gospođo Gular. Kratko i jasno, da. To znači da moramo doista veliku pozornost obratiti na nove aspekte naših gospodarstava ili našeg gospodarstva. E, neću reći da to možemo kontrolirati, ali da stvarno možemo provjeriti ili pratiti što se tamo događa i da ljude koji tamo rade možemo doista i zaštititi. Zaštita je važna. O načinima danas ne mogu govoriti, to bi bilo vrlo arogantno. Ja moram razgovarati sa svojim e, odjelima, ali ako dobijem vaše povjerenje, ja ću to i učiniti. Thank you. Next speaker on behalf of the Greens, Mr. Bloss. Hvala, gospodin Bloss, dalje za zelene. Hvala lijepa. Još jedna važna tema za naše građane, a radi se o skandalu Dieselgate. Preko 1,5 milijuna prljavih dizel automobila putuju cestama Europe. Radi se o 500 tisuća vjerojatnih smrti izazvane onečišćenjem zraka, što je najveći zdravstveni rizik u Europi. Do sada smo čuli da Europa nema e, ovlasti opozvati ili povući s cesta te automobile, niti isplatiti oštete reforma homologizacije doista daje te ovlasti komisiji. Kako ćete iskoristiti vaše nove ovlasti u smislu te reforme i želite li se obavezati da Evropska unija poduzme određene mjere u takvim slučajevima? I još jedno pitanje. Države članice su najavili, na primjer Francuska od 2040. da će dozvoliti samo prometovanje automobilima koji ne proizvode emisije E, hoćete li podržati ove ambiciozne planove takvih država članica? Hvala, gospođo Gular. Kao prvo hvala vam na ovom pitanju. E, da, to je važna tema zbog e, onečišćenja i posljedica na zdravlje. Ali u ovoj aferi također postoji i element prijevare u odnosu na potrošače. Znam da je komisija poduzela mjere kako bi poboljšala uvjete u kojima se ispituju vozila, zatim tu je reforma sustava homologacije, tako da komisija ima nove ovlasti. Ja ću e, pokušati iskoristiti sve raspoložive ovlasti. Ne mogu vam danas točno reći kako će to izgledati jer e, trebamo vidjeti e, kako će to e, proteći u razgovoru s državama članicama. Neke države članice su trenutno rezervirane, ne rade ono što bi trebale i treba vidjeti na koji način će se stvari promijeniti na terenu. Ja vam ne mogu sada reći da ja ću iz svog ureda u Briselu uspjeti ublažiti stajalište onih država članica koje su do sada imale E, zadršku. Dakle, e, važan je pritisak javnosti, pritisak, vaš pritisak na nacionalna tijela. Znam da u nekim zemljama postoje stranke koje to čine, tako da predstavnici industrije više ne budu u e, poziciji da organiziraju prijevaru. To nije prihvatljivo. Ali što se tiče mojih ovlasti i kako ću ih koristiti, mislim da to još trebam vidjeti. Mislim da se mogućnosti sankcija e, uvijek treba moći koristiti. Ako možemo postići da e, putem uvjeravanja ljudi promjene mišljenje, tu se obično e, postignu pomaci brže, jer u protivnom se pokreće postupak pred sudom i to traje duže, ali mi ćemo u svakom slučaju iskoristiti sve raspoložive instrumente. Gospodin Blos. Da, imamo i nova pravila ADE, faktor konformnosti, tako da se e, dvostruko može prekoračiti granica e, štetnih plinova. Europski sud je e, stavio pod upitnik sve ove odluke. Sada pitanje, Hoćete li povući ovaj AD prijedlog vašeg prethodnika i hoćete li ovakve čimbenike usklađivanja u budućnosti izbjegavati ili ne? Ali ranije sam postavio drugo pitanje, a pitanje se odnosi na zakonodavstvo Europske unije. Što će biti sa Francuskom koja od 2040. planira samo dozvoliti prometovanje automobila koji nemaju emisije? Hoćete li Francusku i druge države podupirati kako bi to bilo moguće u pravnom okviru unutarnjeg tržišta? Gospođo Gular? Što se tiče provedbe zakona, mislim da je važno da komisija iskoristi sve instrumente kojima raspolaže i tu nema nikakvih dvojbi i to se mora odnositi na sve države članice. Ako vi mislite da u nekim državama članicama postoje napredniji zakonski propisi, e, to treba vidjeti. Iskreno nemam e, u ovoj fazi jasan uvid u sve faze zakonodavstva i nisam e, stručnjakinja za ova pitanja što uključuje i francusko zakonodavstvo. Do sada se nisam bavila tom problematikom. A kada me pitate da li predviđa mogućnost povlačenja zakonskog teksta. Da, komisija ima tu ovlast prema potrebi, ali moramo dobro odvagati za i protiv, jer ovaj tekst je ipak plod određenog rada. Jesmo li mi u stanju predložiti bolji tekst, trebamo vidjeti može li ga se izmijeniti, može li on biti usvojen i sjećam se e, nekih zakonodavnih postupaka u kojima sam sudjelovala i ponekad se e, tekst komisije toliko izmijenio tijekom postupka da ga nije pravno bilo potrebno povući jer je već bio potpuno drugačiji. Tako da ću ja e, djelovati pragmatično, koristit ću se raspoloživim instrumentima, vidjet ćemo kada više uđem u tu tematiku. Gospodin Marijani. Hvala gospođo Gular. Kao što ste rekli, odbor Juri koji je zadužen za ispitivanje sukoba interesa je dao odobrenje za vašu kandidaturu, ali podsjećam samo u kojim uvjetima. Kandidati za povjerenike koji su danas odbačeni, dakle e, iz Mađarske i Rumunjske, e, tu se pojavila neka sumnja vezana uz sukob interesa. Međutim, e, u, za, usprko zahtjevu Žila Bretona, vaša kandidatura nije povučena. Ja mislim da to sve koincidencija. Međutim, evo, ja neću postaviti pitanje vezano uz to. Vi ste rekli to, sami ste rekli da ste radili u institutu Bergruen, u toj zakladi. Zaklada je uvijek filantropska, ali e, rijetko ne predstavlja nikakve interese milijarder koji financira taj institut. E, također ima brojne e, ekonomske aktivnosti. E, izgleda da vas e, dobro podržava jer smo dobili pismo od njega jutros. E, koje su točno aktivnosti milijardera koji financira ovaj institut za koji ste radili? Hvala vam. Što se tiče odluke odbora Juri, mislim da neću davati nikakvu ocjenu njihovog rada. E, riječ je o funkcioniranju parlamenta. Taj postupak je nedavno uveden. Ako tu postoje neke anomalije, mislim da parlamentarci trebaju sami o tome donijeti zaključak. Neću ulaziti u to pitanje. Rekli ste da sam bila, e, da sam radila za institut Bergruen. To nije potpuno točno, budući da sam imala ugovor za konzultantske usluge, to nije isti odnos i jedino što još mogu dodati jest da nisam ni na koji način bila upoznata sa e, lukrativnim aktivnostima Nikola Bergruena, niti način na koji financira svoju instituciju. Ja sam se samo bavila, sa, e, surađivala sa njihovim think tankom. Ono što je zanimljivo e, kada je riječ o Nikoli Bergruenu i njegovom osobnom životu. Dakle, vi polazite od načela i to je vaše pravo. Vi ste nekada bili i ministar. Ja poštujem vaše stalište, no u svakom slučaju vi krećete od ideje da ta zaklada nije mogla funkcionirati na filantropskim osnovama i da se tu je iza toga postojalo nešto skriveno. Međutim, ja imam sasvim drugačiji dojam. Oni, Nikola Bergruen je sin Hansa Bergruena koji je bio Njemac, koji eh, je, kojeg su progonili na otišao otišao iz Njemačke i on je e, na, vlastitim, na vlastitoj koži proživio sudbinu 20. stoljeća. E, postoji neki ljudi poput Madeleine Albright koji, e, koji doista brine ono što se događa u Europi i kao pravi Amerikanci oni razrađuju neke ideje koje potvrđuju njihova uvjerenja. Vi se ne morate s time složiti, ali mislim da treba dati ljudima mogućnost da djeluju ne zbog nekih obskurnih interesa, nego zato što imaju neka uvjerenja iz njihove obitelji. Nikola Bergruen je odrastao u Francuskoj, dolazi iz obitelji koja je bila progonjena od strane nacista i htio je ulagati u e, bolji sustav upravljanja u svijetu i ne mislim da je to nešto što zaslužuje da se ocrni. E, Dakle, ja sam ovo rekla zbog transparentnosti. Izvolite, dopunsko pitanje. Pa ja ne želim ovdje nikoga ocrniti, ja samo želim e, reći da sam ja na internetu vidio da je on prvi sponzor Kineskog centra instituta Berggruen koji se bavi istraživanjem umjetne inteligencije, da prema riječima Business Insidera on ulaže u Kaliforniji u nekim tvrtkama u tom sektoru, ali to nije sve. Upravo investira 25 milijuna u sveučilištu u Pekingu koji je također konkurent jedinstvenom tržištu i na kraju želim reći da je otkupio tvrtku TLC u SAD-u koja se bavi prometom. Dakle, ja znam da on ima neka uvjerenja, ali ima i interese i u to sam uvjeren. I ja vam želim postaviti sljedeće pitanje. Vi ste bila konzultantica, sigurno ste imali privilegirane e, veze e, s njima i e, nije li to imalo utjecaj na sektore koji su sada u vašem, bi bili u vašem djelokrugu, budući da bi se to moglo odraziti na sve ove tvrtke i interese koje to podrazumijeva gospođa Gular. Da, ovo je važno pitanje, upravo ste. Oni koji me poznaju u parlamentu znaju da ja nisam tip e, na kojeg se lako utječe, ali dobro, to je osobna e, ocjena. Svatko može misliti što želi. Vratit ću se na ono što sam malo čas rekla. Vi možete misliti da je najbolji način obrane od intelektualne konkurencije Amerikanaca ili razvoja u Kini jest da nemate više nikakve odnose sa ljudima koji dolaze iz tog sektora, odnosno iz druge zemlje. Osobno mislim da je točno upravo suprotno i što se tiče e, digitalnog i gospodarskog razvoja, e, ova regija Azije i Pacifika iznimno je važna i relevantna. Ako mi e, kolektivno ukažete povjerenje, ja ću se striktno držati ugovora e, koji od nas kao povjerenika traže da djelujemo neovisno u odnosu na države i na privatne interese, no smatram da i vi također imate brojne kontakte i mislim da nema smisla da se neki diaboliziraju više od drugih. Hvala vam. Sljedeći Gospodin Krasnodemski za ECR. Zahvaljujem. Hvala gospođo kandidatkinjo. Moje pitanje će se odnositi na Europski obrambeni fond. Vi ste rekli da očekujete adekvatno sudjelovanje malih srednjih poduzetnika i različitih kompanija koje do sada u tom sektoru još nisu radile. Zato vas e, želim pitati koje konkretne korake kanite poduzeti kako biste proširili prekograničnu suradnju među pravnim subjektima i poslovnim subjektima koliko je god to moguće kako to ne bi samo bile najveće kompanije koji proizvode za obrambeni sektor i koji su uključene godinama u međunarodnu suradnju. Dakle, što je ono što vi konkretno možete reći kako biste zajamčili da će doći doista do promjene u obrambenim politikama? Hvala, gospođo Gular. Pa da, Ovaj fond ima za cilj da pokrene promjene, budući da će to biti uspostavljeno po prvi puta i to je fond koji ste vi koncipirali. Gospođa Bjenkovska je to e, predložila. Taj fond e, ima za svrhu ohrabriti međunarodnu suradnju, a uvjeti za dobivanje kredita su oni koji su potrebni za suradnju. Dakle, potrebne su tri tvrtke iz tri različite zemlje kako bi se projekt mogao kandidirati. Kada kažemo tri, to ne znači da ih ne može biti više. Tako da će to stvoriti određenu dinamiku. To će također biti financijski poticaj za približavanje e, da kako to se neće postići preko noći, to su teme za koje je potrebna određena kompetentnost e, i tu se također mogu uključiti startupovi i male srednje poduzeća. Međutim, ne znamo točno kako će to sve izgledati, ali osnovni kriterij, osnovni preduvjet je da mora biti uključeno više zemalja. O tome će odluku donijeti komisija i to kolektivno, tako da mislim da ne treba sada govoriti da će se nekima davati prednost u odnosu na druge, da u nekim zemljama postoji snažnija e, industrija obrane nego u drugima, ali vi ovdje govorite o malim srednjim poduzećima, E, s obzirom da je ovdje riječ o novom području, mislim da e, tu se može postići ovaj nadani učinak. Da kako e, neke zemlje nisu minorne kao što su Češka i Švedska, tako da i one mogu bez problema sudjelovati. A ako se vi bojite francuskih grupacija, ne mislim da su one tu te koje imaju najveću težinu. Mislim da postoji opasnosti kada je riječ o opremi, zatim e, dronovima e, i brojnim drugim temama i mislim da tu se može otvoriti prostor za sve. Gospodin e, Krasnodebski, nastavno pitanje. Da li biste složili sa mišljenjem e, povjerenice Benkovski na sede odboru prošli tjedan e, da su dvije ili tri najveće tvrtke u Europi imale koristi od tog fonda. To se ne bi smjelo nastaviti nakon 27. Čujte, ja, e, ja se držim onoga što piše u tekstu. Ako tu piše tri, za mene je to tri. Puno hvala. Sada idemo na sljedećeg govornika, a to je gospođa Sabine Verheyen iz odbora Kult, također za pučane. Gospođo Gular, vi ćete biti odgovorni za vrlo široki portfelj. Danas smo naučili da ste već u prošlosti radili puno stvari istovremeno. Jeste li e, sigurni da će svaka politika dobiti onu važnost koju zaslužuje? Dakle, Možete li naglasiti koji će konkretno biti vaši prioriteti obzirom na dvojne prirode ovog polja koje nadilazi unutarnje tržište? Dakle, kako ćete surađivati sa Marija Gabriel i e, gospođom Jurovom kako biste osigurali dosljedan pristup e, izradi politika na području medija i kako ćete e, osigurati dosljednost programa Kreativna Europa te e, kulturni dio ovog programa i medije. Hvala. Merci, madame la députée. Hvala vam. Pa često se kaže da su žene nadarene za multitasking, ali neću to ocijeniti, ocjenjivati na taj način. Ja želim definirati prioritete, ali ne želim e, da se stekne dojam da ću davati prednost jednoj temi na drugom. Da, ovaj portfelj je vrlo široko definiran, kao što sam rekla, predsjednica von der Leyen ga je definirala i ga je povjerila. Mislim da se prije svega tu treba reći da postoji sinergija između industrije i kulture jer ako u društvu istovremeno proizvodimo robu, ali zadržimo i određen e, otvorenost e, i bogatstvo na kulturnoj razini, a naša kulturna industrija u Europi je vrlo dinamična u kinematografiji, igrama i tako dalje, ne vidim zašto bi se trebalo suprotstavljati te dvije stvari u jednoj sve više digitaliziranoj ekonomiji. Mislim da trebamo ostati predvodnikom i kada je riječ o e, tradicionalnoj industriji, digitalnoj industriji i kulturi. To su sve sektori koji su meni relevantni jer mislim da je kultura jedan od čimbenika emancipacije čovečanstva. Što se tiče suradnje sa gospođom Gabriel, da, naravno da ćemo nastojati surađivati. Ona je doista e, učinila sjajne stvari u sektoru Connect i nastojat ćemo ostvariti sinergije među programima kao što su Obzor Europa, Kreativna Europa i Invest EU. Dakle, evo, tako ćemo surađivati sa e, Marijom Gabriel, ona je već bila na saslušanju, koliko mi se čini. Što se tiče suradnje s gospođom Jurovom, već sam to spomenula, tu je pitanje pluralizma medija, edukacije u medijima, borba protiv dezinformacija na internetu i na tim temama ćemo surađivati, ali ne mogu vam sada reći kako će e, biti dinamika među podpredsjednicima u komisiji, ali ja ću u svakom slučaju dati svoj doprinos timskom radu nastavno pitanje. Dakle, konkretno sam pitala za politiku o audiovizualnim medijima, jer kao što znate, revidirana direktiva koja je stupila na snagu prošle godine, a sada ju preuzimaju države članice, je bio jedan od naših najvažnijih zakonodavnih akata zadnjih godina za taj sektor. E, bavi se i e, posredničkim e, pružateljima usluga taj režim e, koji je već dva desetljeća se pokazao uspješnim i učinkovitim je kamen temeljac e, za medijske platforme. Dakle, koje je vaše stajalište po tom pitanju obzirom da će početi e, revizija direktive o e-trgovini? Pa što se tiče ovoga pitanja, ja nemam e, nikakvu namjeru dovoditi u pitanje načela zakonodavca vezano uz pravnu odgovornost. To nije moj cilj, dakle ne namjeravam tu nešto mijenjati. Treba vidjeti mogu li se možda povesti rasprava o pojedinim aspektima. Ja sam otvorena za raspravu. Nakon što e, budem obavila razgovore sa predstavnicima sektora i zastupnicima, ali i unutar e, kolegija, jer moram vam priznati da smo se mi samo jednom sastali kao kolegi u Žanvalu i razgovarali smo o općim pitanjima, upoznali smo se međusobno, ali ja ne mogu sama izolirano raditi na tome. Vi ste sami rekli da se ovaj portfelj preklapa s nekim drugima, tako da ne mogu više reći u ovom trenutku. Što se tiče direktive ko i od prošle godine, ja bih rekla da trebamo pričekati da se to prenese u zakonodavstvo. E, mnogo se na tome e, radimo. Jedva se osušila tinta na papiru. Države članice tek trebaju e, odraditi svoj dio posla i to prenijeti domaće zakonodavstvo, ali dakle prije svega provedba, a nakon toga modifikacija ako su izmjene potrebne. Hvala. Gospodin Karl Skind iz kluba Renew. Hvala vam. Hvala vam predsjednice. Gospođo Gular, vi ste spomenuli vaš europski angažman. E, vi ste bili osam godina zastupnica u parlamentu, ovdje bili ste predsjednica Europskog pokreta u Francuskoj tijekom četiri godine. Isto tako ste bili predsjednica među kluba za borbu protiv siromaštva. Vi ste u uvodnoj izjavi spomenuli e, socijalnu ekonomiju koje su tvrtke važne za gospodarski rast koji je da kako E, inovativan, ali isto tako i e, socijalno orijentiran. E, gospodarski socijalni odbor je u lipnju prošle godine zatražio specifične mjere čiji je cilj profesionalna i socijalna integracija hendikepiranih osoba. Možete li nam precizirati koje ćete mjere donijeti kako biste podržali te tvrtke u gospodarstvu i što se tiče direktive iz 2014. o javnoj nabavi, e, predviđate li mogućnost da e, neke od njih prilagodite socijalno osjetljivom gospodarstvu? Izvolite, hvala vam. Da, to je sektor koji je važan i relevantan i postala sam svjesna toga kada sam izabrana. Naime, solidarno gospodarstvo je ono što nudi radna mjesta osobama koje e, zbog nekih životnih okolnosti ili zbog toga što žive daleko od velikih gradova nisu u mogućnosti zaposliti se u najkonkurentnijim poduzećima gdje je ljestvica vrlo visoko postavljena. Tako da mislim da je ovo važan instrument socijalne politike e, to sve pomaže društvenom tkivu, podnaže da radimo stvari bliže građanima. Gospođa Toa je na tom radila u Italiji. Dakle, to se na terenu jako osjeća. Riječ je o dva milijuna tvrtki. Imamo i zeleni sektor koji je vrlo relevantan za ovu komisiju. Za ovu komisiju. Postoji niz e, inicijativa na terenu u, e, za postizanje mobilnosti, konzumacije određenih proizvoda i zajedničko ostvarivanje ciljeva. I tu, e, evo, moram priznati da e, se sjećam kada sam e, bila u parlamentu, posebno u prvom sazivu, kada se o tome mnogo razgovaralo. U međuvremenu su se pojavili drugi prioriteti, tako da moram priznati da moram vidjeti što se može konkretno poduzeti. Spomenuli ste javnu nabavu, to je sigurno važan aspekt. Međutim, kada kažemo treba iskoristiti postupke javne nabave, moramo biti svjesni da tu postoje dvije strane. Dakle, oni koji ugovaraju poslove, čak ih ima više i tu komisija, ali komisija nije ta koja će obvezati poduzeća ili e, tijela lokalne samouprave da odaberu ovu ili onu tvrtku. Dakle, mora ostati ta sloboda odluke i dakle mi moramo nekako uvjeriti e, dionike da je potrebno ići prema zelenoj javnoj nabavi. Da, e, znamo da je pravni status tih e, poduzeća vrlo različit u državama članicama Europske unije. Postoje brojne razlike, što komplicira slobodu nastana i homogenost, njihovu homogenost. E, je li dio vaših ambicija da se pokuša potaknuti države članice da smanje razlike kako bi se zamčila sloboda nastana tih poduzeća? Pa da, ako to ima smisla, zašto ne? Koliko se sjećam, riječ je o poduzećima koja su često, e, koja često djeluju vrlo lokalno i mogu doprinijeti koheziji društva, e, tako da se neki osjećaju manje zapostavljenima. Ne znam je li relevantno raditi na tome ali znam da postoji ideja da se osnuju evropske zaklade gdje bi bile moguće i prekogranične donacije. Mislim da je Nikola Berg e, o tome govorio. Da postoje zaklade koje mogu surađivati e, u više zemalja, dakle u ovom e, neprofitnom sektoru. Rekla bih da povjerenik mora također surađivati sa službama i davati određene smjernice i to će biti jedna od mojih smjernica to vam mogu zamčiti, ali što se tiče detalja, dakle pravna struktura i tako dalje, mislim da to treba vidjeti. Mislim da će Invest i EU biti važan. Gospodin Zulo. Hvala, kandidatkinja. Ja bih se nadovezao na neke pojmove koje ste danas više puta spominjali. Na primjer, neutralno, klimatski neutralni kontinent do 2050. Smanjenje e, emisije stakleničkih plinova, svođenje te emisije na nulu. Imamo iskustva sa prošlom komisijom Dakle, ukoliko kanimo imati kružno gospodarstvo u središtu, iznimno je važno vidjeti koliko može trajati pojedinačni proizvod. E, to prije svega mislim na bijelu tehniku, na automobile. Oni traju sve kraće i kraće u odnosu na e, prošla razdoblja. Dakle, kupi i baci. To jednostavno nije održivo, ni gospodarski, ni etički. Pa vas pitam kako ćete napraviti prijenos na tu, eh, da tu vrstu gospodarstva koja će jednostavno dulje trajati, imati proizvode koji će dulje trajati. Thank you, Mr. zulu Madame Hvala, gospođa Hvala vam zastupniče. Jako mi je drago čuti talijanski jezik jer nisu mnogi Talijani danas uzimali riječ. Dakle, što se tiče održivosti i trajnosti proizvoda, moram reći sljedeće. Postoji doista stvarna ambicija i doista mislim da je to nešto jako važno za naše građane ili državljane, a to je da pokažemo da činimo nešto konkretno u trenutku kada kupuju određeni proizvod i onda za pet godina vidimo e, rezultate. Nema toliko plastike ili slično. Dakle, nema dvojbe da je to prioritet. Međutim, i tu želim ostati skromna u svojoj izjavi, jer to doista može stvoriti veliku mogućnost za određene dijelove gospodarstva. Može otvoriti nova radna mjesta, međutim nije lako tu odlučiti vezano za proizvodnju hrane, tekstila ili slično. Tu se trebamo koncentrirati i učiniti puno, puno više. Počeli smo nešto, ali nismo puno toga postigli. Zatim postoji i zastarjevanje koje je programirano. Mi smo pokrenuli neovisni test oko toga, to je neovisno ispitivanje u okviru obzora 2020. I na kraju, što učiniti sa proizvodima koje ne uspijevamo prodati? Hoćemo li ih uništiti ili što? Kada sam se ja bavila borbom protiv siromaštva, često sam boravila u Italiji i znam da tamo postoje udruženja ili udruge koje kažu da se više ne smije bacati toliko hrane a s druge strane trebamo obavijestiti potrošača o tome koliko koji proizvod traje i to trebamo poboljšati. Treba jako, jako puno toga učiniti, ali moramo ostati skromni jer je cilj vrlo širok, a cilj je prije svega napraviti promjene. Barem ne. Dobro, mi ću stati sa talijanskim. Mislim da je bilo dovoljno. Um, Gospodine Zulo, imate li nastavno pitanje? Da, hvala draga Silvija. Doista cijenim uh, tvoju raspoloživost i borbu uh, protiv rasipanja. Napravili smo jedan od rezultata u ovom uh, parlamentu vezano za to. Dakle, promicati trajnost proizvoda znači promicati novi oblik društva, specijalizirani, lokalni posao, dakle posao koji se ne može maknuti iz lokalne zajednice, a to znači ojačati lokalne zajednice. Zato je iznimno važno da na vijeću, komisiji i parlamentu imamo svi taj cilj, jer na taj način ćemo ostvariti razumne rezultate. Na primjer, možda je banalno, ali trebalo bi napraviti jednostavno e, da se e, onome tko prodaje lokalne proizvode po relativno jednakoj cijeni ponude rezervni dijelovi e, za tu njegovu proizvodnju. Mislim da bi bilo dobro da ti budeš nositeljica takvih ciljeva. Hvala, gospođo Gular. Da, svakako dobra volja postoji, a ako je nužno trebamo e, i e, prisiliti, trebamo educirati, u pravu ste. Dakle, nije dovoljno samo prisiliti nekoga da učini nešto, već poduzeća trebaju dobiti određeno vrijeme za taj e, preokret ili prijelaz. Među nama smo također često i razgovarali o otpadu. na kraju smo gledali što što smo kupili, što smo potrošili, što bacamo. Dakle, trebamo promijeniti čitav proizvodni lanac i tako koncipirati proizvode da bismo jednostavno dobili drugačiji rezultat koji bi značio smanjenje količine otpada. Dakle, ne možemo samo govoriti o tome da se hrana baca ako na početku nismo educirali potrošače o tome kako potrošiti hranu. Merci. Alors, um, next speaker. Sada riječ ima gospođa Kumpula na tri i socijalista i demokrata. Gospođo Gular, računamo na vaš rad na europskoj digitalizaciji. Trebamo 5G i brze veze diljem Europe kako bismo otvorili radna mjesta, proizveli prosperitet i borili se protiv klimatskih promjena. Trebamo povezanost među regijama i ljudima. Nove tehnologije su e, neophodne, uključujući umjetnu inteligenciju. Nadam se da ćete osigurati e, konkurenciju konkurenciju, e, privatnost i zaštititi radnike i e, potrošače. To ne može tržište učiniti samo. Jeste li bezuvjetno spremni e, za borbu za brze veze e, na ovaj optičkim kablovima i 5G. E, I drugo pitanje u ime Evropljana, hoćete li predložiti novu regulativu o roamingu i međunarodnim pozivima? To je regulirano u prošlom sazivu i ako kažete ne, uskoro će isteći. Gospođo Gular. Što se tiče tehnologije 5G, mislim da tu nema nikakvih dvojbi. Komisija je odlučna da da potporu e, državama članicama za opremu zato što će to biti izuzetno važno i za poduzeća i za građane da kako uz puno poštivanje pravila o javnom zdravstvu ali ovaj digitalni jaz je i dalje vrlo relevantno pitanje u udaljenim područjima. Kada odete tamo imate dojam ne samo da ste vrlo daleko, nego i e, da postoji još veća isključenost zbog sporog interneta. E, samo 53% ruralnih kućanstava imalo je fiksnu vezu, a 60% svih e, evropskih kućanstava imalo pristup vrlo brzim e, internetu. Tako da je to važno iz socijalne perspektive i ekonomske perspektive, tako da ćemo mi svakako poticati ulaganja u tom sektoru i da kako e, moramo uzeti u obzir i e, pravila o konkurentnosti. E, na raspolaganju su 3 milijarde eura za ovaj program kako bi se pokrili e, najvažniji socioekonomski akteri, dakle škole, bolnice i uz taj koridor e, povezanosti. Isto tako smo mi imali program koji je pomagao lokalnim upravama da uspostave takve mreže. E, što se tiče roaminga, mislim da sve ovo što je do sada poduzeto ljudi vrlo cijene, dakle i studenti i svi drugi, dakle od toga imaju pogodnosti brojni ljudi, tako da treba vidjeti e, što ćemo s time. Poduzet ćemo potrebne mjere kako bi se i dalje moglo živjeti pogodnosti roaminga, međutim moram priznati da bih se trebala detaljnije pozabaviti ovim pitanjem prije nego što vam mogu dati konkretne odgovore. Nastavno pitanje. Naravno, politička volja je najvažnija u ovoj fazi. E, vaš Prijedlog je da budete zaduženi za e, unutarnje tržište, e, industriju, e, digitalnu ekonomiju, dakle više stvari, a važno je da digitalizacija krene jer gubitnici smo u najvažnijim sektorima 3% aplikacija i opreme i sustava e, su nešto što su proizveli Evropljani i što će koristiti našim radnim mjestima, e, što će e, dati dohodak od poreza i tako dalje. Dakle, koliko dana u tjednu koji ima samo 7 do 5 dana, ovisi koliko ćete raditi, e, ćete utrošiti na digi Connect, koliko na DG Space, a koliko na digi Grow. Gospođo Gular. To je dosta osjetljivo pitanje. Još jednom ponavljam Ovaj portfelj je dosta širok i pokriva e, dvije glavne uprave i još jednu koja tek treba nastati. Nemamo još za sada tri glavne uprave. Kao što ste i sami istaknuli, kada je riječ o digitalnoj revoluciji, mi se izlažemo riziku da e, se udaljimo od ostalih e, aktera u svijetu ne mogu vam sada reći točno koje će biti proporcije mnog angažmana, međutim ja sam duboko uvjerena da digitalizacija našeg gospodarstva mora imati pogodnosti za gospodarstvo, da mora voditi računa o kulturi, da to trebamo također uklopiti u Green deal, zeleni deal, jer e, doista je jedna od ambicija ove komisije da tvrtke postanu zelenijima, tako da je to za mene trenutno abstraktno, ne mogu vam sada reći koliko ću vremena izdvojiti za ovo ili ono. E, ono što je sigurno jest da se ne bojim puno raditi, bit ću u Briselu, imam sjajne suradnike. E, kada bih vam rekla koliko su posljednjih dana radili moji suradnici, nemojte to nikome reći jer mislim da e, smo time potpuno poništili sve ono što se nalazi u direktivi o radnim uvjetima. A sada e, Manuel Bompar iz odbora ITRE. Dakle, sljedeći krug pitanja. E, gospodin Ivan Štefanec e, iz epp p-a. Hvala. Gospođo kandidatkinjo, evo tu smo, tu smo. Gospođo kandidatkinje, moramo biti vrlo strogi kad je riječ o načelu slobodnog kretanja robe, kapitala, ljudi i usluga. U stvarnosti ta načela e, ne funkcioniraju dobro u praksi. ću vam jedan primjer. Na primjer, kada samo zaposleni arhitekt iz Luksemburga želi ići u Francusku, to može dosta lagano napraviti jer se automatski priznaju njegove profesionalne kvalifikacije, ali ako ista osoba želi dovesti nekoga od svog osoblja da mu pomaže, to je gotovo nemoguće jer prije toga mora unaprijed najaviti e, to radno mjesto i postoji niz obveznih uvjeta i formalnosti e, koje to čine gotovo nemogućim. Dakle, e, sloboda kretanja ne funkcionira dobro u praksi. Što ćete učiniti da bi interno tržište funkcioniralo u praksi, da se uklone te barijere i te prepreke? Hvala vam e, što ste naveli primjer profesija. E, kada pogledamo statističke podatke o prekršajima, vidimo da se vrlo često radi o nedostatnoj primjeni načela slobode kretanja za određene djelatnosti. Ne kažem da je to jednostavno, naše zemlje imaju određene tradicije, ljudi žele da osoba e, čije usluge traže bude kvalificirana, spomenuli ste arhitekta, dakle da gradnja bude solidna, tako da ljudi imaju više povjerenja u vlastiti sustav nego u sustav susjedne zemlje. Međutim, mislim da trebamo razmisliti o tome kako prevladati te prepreke. posljednje dvije godine komisija se opredijelila za jedan e, za sustavnu primjenu direktiva o profesionalnim kvalifikacijama i mislim da je dobra ideja da se povremeno malo rasvjetli situacija u pojedinom sektoru jer istina je ova sloboda kretanja mora biti e, realna, ona mora zaživjeti. Dakle, to bi bilo prvo, to se može poduzeti putem postupka u slučaju prekršaja, kroz dijalog i tako dalje. Ponekad e, postoje i loši razlozi, ponekad postoje neke profesije koje su zatvorene, e, tako da Postoji e, s jedne strane legitimna zaštita profesije i profesionalnih kvalifikacija i ono što je prekomjerno. E, mislim da ste aludirali na obrazce koji se propisuju u nekim državama članicama. Opet izlazim izvan okvira e, svog djelokruga rada, budući da se to tiče rada povjerenika za zapošljavanje i nova agencija za zapošljavanje mislim da će biti upravo zadužena za ta pitanja kako bi se pronašla rješenja za sve profesionalne djelatnike koji traže odgovore. Hvala na odgovoru gospođo Gular, Gular ali mislim da ono što sam ja htio naglasiti je svakodnevna borba protiv birokracije, da se uklone prepreka, a najproblematičnije je područje usluga. Dakle, kako želite e, raditi na tom području jer moramo e, ići naprijed i sa zakonodavstvom. Da li želite ponovo otvoriti direktivu o uslugama ili E, biste radije išli e, notifikacijom, putem notifikacija usluga? E, čini mi se da upravo ova rasprava danas pokazuje da postoje različita motrična, ovisno o tome tko postavlja pitanje. Kao što je gospođa Gebhard ranije rekla, trebamo biti oprezni. Ne treba otvoriti raspravu koja je onako bila žučna bez stvarnih razloga ukoliko nije vrijedno e, prezbitivanja. Ne mogu vam sada dati samo svoje osobno mišljenje, zato što ću biti dio kolegije. Morati ću poštivati i e, stavove drugih. Dakle, radi se o odgovornosti povjerenika za zapošljavanje, ali svakako ulazi i u portfelj e, unutarnjeg tržišta. Morati ćemo pronaći ravnotežu. Naravno, znate da se javnost uvijek zagrije za ovakva pitanja. E, tako da moramo doista biti vrlo oprezni, vrlo pažljivi, korektno i točno identificirati što treba izmijeniti tako da ne smanjujemo socijalna prava koja su iznimno važna. Hvala lijepa, Manuel Bompar i Tre. Zahvaljujem predsjedateljice. Dobar dan, gospođo Gular. Doista se slažem sa e, etičkim problemima koju su brojni kolege e, rekli vezano za vašu kandidaturu. A sada nekoliko riječi o vašem portfelju. Vaš portfelj E, više nego ikada jest važan zato što nam trebaju industrijske politike. Radi se o ekološkoj tranziciji. Živimo u okrutnom vremenu. E, Europa je izgubila milijune radnih mjesta u posljednjih nekoliko godina. Sektori koji su vitalni za ekološku tranziciju danas e, su nam nužno potrebiti. Tu prije svega mislim na gubitak industrije čelika i sličnog postoje cijele industrije koje su prodane ili su u riziku da ih e, prodamo. Vi ste govorili da ste e, za industrijsku strategiju. Međutim, osim tih vaših izjava, koji su vaši ciljevi? E, želite li da naprosto uvedemo neke ekoporeze ili ste razmisljali o državnoj pomoći? na koji način ćete organizirati slobodnu trgovinu i e, riješiti ova teška industrijska pitanja odgovor. E, hvala zastupniče. Dakle, naravno, sve o čemu ste govorili je prioritet ove komisije i biti će prioritet i samih povjerenika. Međutim, što se tiče ozelenjivanja, greeninga i digitalizacije, e, to trebamo napraviti unutar industrijskih procesa ako želimo zadržati radna mjesta u Europi, poljoprivredi, e, naravno u uslugama i tako dalje. Međutim, u Europi imamo jako puno znanja, imamo kulturu industrijske proizvodnje koju trebamo zadržati. Kako ćemo to napraviti? Predsjednica van der Leyen je govorila određenim mjerama, tako da sada trebamo pogledati kako to provesti. Lanac vrijednosti, uvoz, izvoz izvan Europe, to je nešto što ne smijemo zaboraviti, pogotovo Sjedinjene države. Ukoliko E, budemo imali carine na našim granicama, to je nešto što će imati značajan učinak, ali trebamo pogledati što je kompatibilno s našim pravilima u datom kontekstu, što je sa svjetskom trgovinskom organizacijom VTO, hoće li se nastaviti razdoblje disfunkcije ili ne. A sada što se tiče državne pomoći. Mislim da sam o tome i nešto napisala u svojim odgovorima. Imamo određene sektore u kojima moramo ulagati javna sredstva ukoliko je to nužno. E, automobili, e, dušična goriva e, i tako dalje, tako dalje. Moramo pregrupirati naše mjere i naše sredstva a raditi u suradnji sa privatnim sektorom. Hoćemo li modificirati pravila o državnoj pomoći? Pa omogućiti e, javnim tijelima da pomažu svakom poslovnom subjektu u svakoj situaciji. Mislim da to ide predaleko, preširoko. Mi smo u globalnom konkurentskom e, okruženju, tako da se ne može svatko nadati e, pomoći od države u svakom trenutku. nastavno pitanje. Zahvaljujem na vašem odgovoru. Čini mi se da je premalo malo konkretan. Nažalost, imamo jako puno saslušanja povjerenika. Ne želimo samo slušati o budućnosti, govorimo o, današnjem vremenu. Kako je bilo moje pitanje koje se odnosilo na dogmu, pa kako ćemo se nositi sa Sjedinjenim državama i sa Kinom koji imaju konkretne i posebne industrijske strategije. Što činimo mi u Europi? Mi ćemo reći pa nećemo učiniti ništa zato što imamo načelo slobodne trgovine i e, jednostavno e, ne želimo e, da naše tvornice uništavaju okoliš ili slično. Dakle, moramo se odlučiti, moramo imati određenu strategiju planiranja industrijske proizvodnje ukoliko želimo rasti, želimo zaštititi naša znanja i interes Europe na međunarodnoj razini. Hvala. Gospodine zastupniče, mogu reći da se s vama slažem, pa ja sam to upravo rekla. Dakle, postoji strategija u odnosu na Kinu. Ja sad neću posebno govoriti o svakoj državi. Međutim, e, što se tiče Kine, Europska komisija e, je odredila određenu strategiju prema situacijama koje nisu postojale prije dvije ili tri godine. Mi sada imamo konkurentne koji su i naši partneri. Ja sam bila u Francuskoj središnjoj banci. Kinezi jesu partneri, a ponekad su i rivali ili nastoje postati gospodari. Ne smemo imati iluzije oko postupanja takvih država. Naša je zadaća progovoriti jedinstvenim evropskim glasom, shvaćajući u kojem okruženju živimo. Ne smijemo biti naivni. Ako Pentagon izdaje novac, on naravno taj novac usmjerava prema poslovnim subjektima Sjedinjenih država. A Europa. Europa ne smije ostati bespomoćna, ali mora ostati otvorena. Vidim što sad e, radite, e, kakve geste pokazujete, ali e, ponavljam, moramo biti otvoreni. Otvoren biti ne znači biti bespomoćan. Hvala lijepa. Gospođa Kamevert, Kult, SID. Zahvaljujem. Nadovezat ću se na kolegu Sabine Ferhajn zato što me vaš odgovor nije uvjerio. Govorilo se o medijima, o filmskoj, medijskoj produkciji u Europi. Dakle, mi pokrivamo sve, od vijesti pa do e, proizvodnje filmova. Iznimno smo važni. Audiovizualna sredstva imaju vrlo izraženu i kulturnu dimenziju. U vašim pisanim odgovorima pojam audiovizualni mediji pojavljuje se samo jedan put na stranici broj 25 kada se spominje Transpozicija europskog prava, a to je samo po sebi razumljivo. Kao kandidatkinja biste trebali barem imati neku ideju u kom smjeru bismo trebali ići. Zato vam postavljam pitanje. Što je sa, digita, sa direktivom o digitalnim uslugama? Što je sa audiovizualnim medijima? Kako ćete to poticati jer ste vi odgovorni za program vezan za medije? gospođo Gular. Hvala lijepa, poštovana zastupnice. Hvala vam što još jednom mogu govoriti o ovoj temi. Ja ne želim ostaviti dojam osobe koju kultura ne interesira. To bi bilo u potpunosti pogrešno. Međutim, trebamo se zajedno pitati što je zapravo Europa. Europa je velika raznolikost na malom području, na malom teritoriju. Kreativnost je samim time značajnija i bogatija. Dakle, s jedne strane kultura, E, značaj kulture je nešto što mi je doista priraslo srcu. Imam, nažalost, jako malo vremena. Pitanja idu u svim mogućim smjerovima. Ne želim da pomislite da se ne zanimam za kulturu. Što se tiče audiovizualnog sektora, on se nalazi pred digitalnom prekretnicom. Tu postoje brojna pitanja. Pitanje širenja, pitanja platformi, više struke ponude i tako dalje i doista posljednjih godina smo pronašli jednu krhku ravnotežu. A što se tiče kreativne Europe, kreativna Europa je program koji je bio e, jako uspješan različite kulture uspjele su ostvariti e, doista značajne oblike suradnje u filmskoj industriji pogotovo uspjeli smo da se filmovi ne pojavljuju samo ili prikazuju samo u glavnim gradovima, već i drugdje. Iznimno je važna suradnja, e, potpora europskog novca za serije i slično, e, dodjela europskih nagrada i tako dalje. Tako da ne bih ništa dirala ili mijenjala u tim programima na koji način ću medijske politike ovdje uključiti. Gospođa Gabriel i ja moramo dijeliti taj dio, ali jasno je da ćemo surađivati. E, gospođa Gabriel je već radila na tim temama i vjerujem da ćemo zajednički imati više uspjeha. Nastavno pitanje. E- Hvala vam lijepa na vašim odgovorima. Međutim, niste odgovorili na moje pitanje. Ja sam vas pitala koje ćete konkretne mjere, imate li neke konkretne zamisli vezano za audiovizualni sektor koji treba postati kulturni čimbenik, snažniji u Europskoj uniji i na koji način ćemo e, spriječiti da američki igrači imaju prednost na našem terenu. Ništa nisam čula o tome. Ja vas lijepo molim da mi odgovorite konkretnije. Imate li neke vlastite ideje oko toga? Vi stalno govorite o tome trebamo raspraviti. Imate li uopće neku ideju u kom smjeru trebamo ići? Hvala. Pa evo da pokušam e, reći ono što mislim na jedan izravniji način. Izvjesno je da je očuvanje raznolikosti manjih e, aktera u odnosu na velike gigante iz drugih dijelova svijeta i koji imaju značajna sredstva. S time sam u načelu e, suglasna s vama. Dakle, mi ćemo se zalagati za raznolikost načelno. Međutim, što se tiče konkurencije, ja gledam na situaciju onakvu kakvu ona jest u Europi i u svijetu. Ja ne želim reći da evo zato što ću ja doći e, na ovu dužnost zaustavit ćemo penetraciju velikih platformi. E, mogu samo reći da je to smjer kojim ćemo ići. Način na koji to možemo postići, ne želim sada ovdje ispasti arogantna i reći vam da imam u rukama rješenje i to ćemo postići. Uh, uh, um, Hvala. Gospodin, oprostite, gospođa Sparentak sa Imko, odnosno Zelene, je sljedeća na redu. Izvolite. Hvala vam. I hvala do sada na eh, ovim og odgovorima. Predsjednica von der Leyen je govorila o dekarbonizaciji intenzivnih industrija i o klimatskoj neostralnosti do 2050. To je izazov, ali i velika prilika da Evropska unija postane vodeća. Da bi se to napravilo, kako i na koji način želite dati poticaj zelenoj nabavi na unutarnjem tržištu? Hoćete li mijenjati eh, direktivu o javnoj nabavi? nabavi kako bismo imali sustavno korištenje kriterija u javnoj nabavi koji potiču zeleno zapošljavanje. Hvala gospođo Bilar. Da, to je smjer kojim želimo ići. To je doista sigurno da je to smjer kojim želimo ići i ako ovdje postoji neka poruka koju vam želim prenijeti, to je da ova komisija želi intenzivirati napore u području ozelenjivanja. Na javnu napavu otpada 14% novca koji se troši u EU. dakle tu imamo određenu financijsku polugu, moramo ostvariti rezultate. Kada ste izabrani predstavnik e, na lokalnoj razini, ne kažem da cijena nije važna budući da ponekad e, porezni obveznici traže da se podnesu računi i da se kaže kako možete uvesti kriterije koji se ne temelje na cijeni. Ali mi ćemo svakako promijeniti ono što je u našoj mogućnosti. Zato sam govorila o socijalno osjetljivom e, solidarnom gospodarstvu. Dakle, kako bismo to postigli, nije dovoljno da samo postupak bude zelen, nego da čitavo društvo funkcionira na drugi način. Dakle, i u smislu zaštite okoliša, socijalnih tematika, ali i promidžbe rodne ravnopravnosti. Dakle, tu su potrebne neke promjene i u tom trenutku će se u postupcima javne nabave donositi drugačije odluke. Što se tiče okolišnih i socijalnih kriterija, oni već postoje. Određeni broj donositelja odluka mogu e, se na njih osloniti. Također postoje obuka za donositelje odluka e, koje organizira Europska komisija što može biti korisno kako bi se tu ostvarili neki pomaci i to je svakako jedan od instrumenata koje ćemo morati uspostaviti. Nastavno pitanje. Uzimajući u obzir ograničene resurse, i smanjivanje otiska Europske unije koje nove zakonodavne mjere i financijske instrumente predviđate za, predviđate za jačanje kružnog gospodarstva, uključivo i e, mjerljive pokazatelje kao dio europskog semestra. Postoje sredstva koja su već predviđena u okviru buduće financijske perspektive. Malo mi je nelagodno zato što razgovarala sam o tome sa kolegom. Mi ne znamo kako će izgledati sljedeća financijska perspektiva. Mi smo se zalagali da se zadrži razina financiranja koju smo predložili. Međutim, isto tako kao što sam rekla, tu dolazi i do promjene u načinu razmišljanja zahvaljujući cirkularnoj ekonomiji. Mislim da će se stvari promijeniti kada e, dakle budemo imali e, rentabilne tvrtke i solidarne tvrtke u tom sektoru, ne samo oni koji žele postići ciljeve, nego koji zahvaljujući tome i ostvaruju prihode. Dakle, što se više smanjuje otpad, to E, se i sektor recikliranja može, naime, može postati manje rentabilan, tako da je to dosta kompleksno. Razgovarala sam to sa e, povjerenikom za okoliš koji iz vaše političke opcije, on je vrlo odlučan, ima 28 godina i mislim da će nas sve potaknuti da se više bavimo očekivanjima mladih u tom smislu. Hvala lijepa, gospođa Labajova, za Rinju. Zahvaljujem. Draga kandidatkinja, draga Silvija, e, drago mi je da se opet susrećemo u Europskom parlamentu. U uvodnom dijelu si spomenula jedan od najvećih izazova za Europsku uniju u sljedećim godinama, a to e, prije svega znači e, nadolazeće industrijske politike, uklanjanje prepreka na jedinstvenom tržištu. Imaćemo puno prilika raspravljati o tome. Ti i ja smo o tome raspravljale i ranije. Znam da je tvoj pristup pragmatičan. Slažem se i želim naglasiti da treba biti čisto europski pristup koji će se zasnivati na europskim interesima i neće dijeliti Europu na istog, zapad ili sjever i jug. Koliko znam ili poznajem tebe iz Europskog parlamenta, znam da možeš izgraditi mostove. Hoćeš li to činiti i sljedećih pet godina kada ćeš raditi raditi na industrijskim politikama, kako točno želiš pomoći europskim poslodavcima, bez obzira jesu li Francuzi, Njemci, Česi ili iz neke druge države, kako bi na najbolji mogući način iskoristili zajedničko tržište. Hvala vam, eh, gospođo zastupnice. Draga Obično razgovaramo talijanski. Nažalost, ne znam češki. E, iskreno rečeno, evo tu kada sam pred vama, e, moram reći da shvaćam kada zastupnici kaže vi niste e, rekli što točno namjeravate poduzeti. Ja sam od uvijek bila dio tima kada sam radila u parlamentu. Dakle, imam svoje mišljenje o pojedinim temama, međutim kada smo dio tima, bilo da smo izvjestitelj u parlamentu ili radimo u komisiji, moramo voditi računa i o mišljenju drugih. Ne možemo davati velike izjave jer to ne pomaže timskom radu. E, spomenuli ste jaz između istoka i zapada. Mislim da trebamo o tome progovoriti. Ja sam surađivala s predsjednikom Prodijem u trenutku kada se e, događalo proširenje. On je definirao komisiju kao la commissione del alargamento, dakle komisija proširenja. I to je bio trenutak jednog novog europskog susreta. U to vrijeme se je postoje osjećaj slobode, napretka, ponovno ujedinjenje Njemačke koje se odvilo na miran način, zatim u zemljama istočne i središnje Europe u većini njih se to odvilo na miran način. To su bile i značajne figure poput Vaclava Havela i nekoliko godina kasnije imamo dojam kao da se ovdje borimo unutar Europe oko nekih e, tema. Doduše to su važne teme koje se tiču interesa poduzeća, kvalifikacije pojedinaca i tako dalje. Međutim, moramo naprosto okrenuti stranicu. Mi se ovdje suočavamo sa konkurencijom koja ima značajna financijska sredstva, sa e, silama koje ne žele poštivati pravila i u odnosu na koje e, naše podjele e, samo idu nama na štetu. Dakle, ja ću nastaviti raditi ono što sam radila u području industrije, kulture, tehnologije 5G, unutarnjeg tržišta. Dakle, u svim tim područjima neki, mi nisu postavili to pitanje, a znam da gospodina Buzaka vjerojatno brine i e, tranzicija u nekim industrijskim sektorima. Tako da sam sigurna da ćemo nastaviti dobru suradnju kao i do sada. Nastavno pitanje. Evropska industrijska politika je povezana sa istraživanjem i inovacijama i doista trebamo te rezultate pretočiti u praksu. Spomenula si središnju i istočnu Europu. Samo evo jedan primjer globalnog satelitskog navigacijskog sustava koji ima svoje sjedište u Pragu i koji će se protvoriti u Agenciju za europski svemirski program. Iako će kompetencije te agencije biti šire, to se ne odrožava na proračunskim sredstvima za tu agenciju. Kako i na koji način ćemo zajamčiti da agencija može izvršavati svoj mandat u svemirskim politikama, što je također veliki izazov. Hvala što ste spomenuli svemirsku politiku i agenciju u Pragu. Ovo je jedna tipična tema e, gdje se vidi da ako nastavimo raditi zajedno zadržat ćemo e, svoju poziciju Svemirska politika nam je važna zbog pristupa nekim podacima, to je nešto što koristimo pametnim telefonima svakodnevno, što je, pomaže poljoprivrednicima da bolje predviđaju vremenske uvjete i predviđaju žetvu i tako dalje. Tako da to ima svoje važno mjesto. Što se tiče proračuna, to će ovisiti o višegodišnjem financijskom okviru. Ja ću se u svakom slučaju zalagati eh, da se to odradi na primjeren način. Što se tiče upravljanja vezano u svemirsku politiku, tu je situacija kompleksna jer imamo agenciju, ali i Europsku svemirsku agenciju u Parizu koja je zapravo međunarodna organizacija tako da e, ćemo morati dobro ustrojiti to upravljanje u jednom složenom kontekstu jer će možda jedna država članica ostati u jednoj ali ne i u drugoj agenciji. Ali ja ću se povniti da ta agencija dobije potrebne resurse. U redu. I sada posljednje pitanje. Kristijan Eller za ITRE. EPP. Gospođo Gular, imat ćete pod vašom odgovornošću tri velike glavne uprave, Connect, Grow i Defense. Bez ikakve ironije, vi biste <laughs> trebali biti žena Herkules. To se nikada ranije nije dogodilo. Uopće nismo danas govorili o 5G mreži, o akcijskom planu za vojnu mobilnost, kibernetičku sigurnost, a da ne govorim o e, digitalnu Europu, Galileo, Kompernikus i tako dalje e, i e, fond za poštenu tranziciju. Sasvim iskreno, ne mislite li da je teret doista prevelik? Možete li upravljati svim tim? Predviđate li da će vaš sudski proces također oduzeti neko vrijeme. Imat ćete toliko e, kompleksan zadatak ovdje. Bez obzira kako vaša pravosudna e, stvar završi, neću uopće razmatrati o tome, Međutim, možete li završiti sve te važne projekte? To su ključni za evropske politike. Ta se pitanja ne postavljaju samo od strane nas, to postavlja i šira javnost. E, mislim da ćete morati pronaći odgovore na to. Gospođo Hvala vam gospodine zastupniče. Još jedan put je bilo više pitanja na ovu temu i to sasvim legitimno. Vi ste tu kako biste provjerili je li osoba pred vama podobna e, za obnašanje dužnosti koja joj se povjerava. Ja neću tvrditi da sam nekakva super žena. Mislim da samo mogu reći da je ovaj portfelj definirala gospođa von der Leyen koja je odgovorna za sve resore u komisiji, da gospođa Vestager zadužena za koordinaciju velikog broja područja, gospodin Dobrovski također, dakle svi članovi ove komisije imaju mnogo dužnosti i izvršni potpredsjednik gospodin Timmermans također ima brojne dužnosti. Kao što sam već e, malo čas rekla, s obzirom na vezu između modernizacije naše industrije i njezine digitalizacije, mislim da imamo priliku da učinimo nešto što do sada nismo mogli. Ja ću se da kako oslanjati na svoje službe, na suradnike, na ostale povjerenike. Srećom nismo izolirani. Kako ja koncipiram e, ulogu povjerenika? Netko tko će animirati, tko će davati smjernice, a što se tiče e, detaljnih pitanja, trebamo pomoći u pojedinim predmetima. Neki kolege su eh, surađivali eh, sa mnom kada smo radili na reformi financijskog sustava. Tu, su, tu smo odradili neke teške, komplicirane stvari. Bili smo u financijskoj krizi, eh, tijekom godina se ništa nije događalo i mi smo tu uspostavili nove financijske propise. Dakle, ja ću dati sve od sebe. Ne mogu obećati da imam kapacitete veće od drugih i moj dan se sastoji samo od 24 sata, ali ću ih nastojati najbolje iskoristiti koristiti. Gospodin, želim samo e, reći još nešto na kraju. Wir schaffen das. Uspjećemo. Nastavno pitanje. Mm, no, thank you. Ne, hvala. So, uh, thank you very much, uh, for your Hvala lijepa, poštovani zastupnici, na vašim pitanjima. A sada je e, riječ kod gospođe Gular koja ima do pet minuta za zaključnu riječ. Izvolite. Pardon. Mesdames les présidentes, mesdames et Gospođo predsjednice, dame i gospodo zastupnici, e, mislim isto tako i na naše slušatelje ukoliko su imali dovoljno strpljenja da ostanu do kraja. Htjela bih samo reći tri primjedbe nakon ovog saslušanja. Kao prvo, ova saslušanja su doista dobar primjer demokratskog procesa. E, to ne postoji u svim političkim sustavima, niti u našim državama članicama prije nego što se preuzmu neke ministarske dužnosti. Odluka je na vama e, koju ćete donijeti prema vašoj savjesti, međutim drago mi je što smo imali raspravu e, uključujući i sa osobama s kojima se nužno ne slažem, s čim se mišljenjem ne slažem. Ta rasprava je bila kurtoazna, bavila se i nekim suštinskim pitanjima i pokazalo se da će komisija raditi uz nadzor Europskog parlamenta. Nadam se doista da ćete ocijeniti jednu osobu sa njezinim e, karijernim e, dakle odlukama, greškama, istina ja sam možda počinila neke greške, neke stvari mogu biti ponosna, na vama je da date ocjenu. Vi ste htjeli provjeriti moj integritet i tu bih htjela reći da vi jamčite kako se troši novac europskih poreznih obveznika, tako da ste sasvim u pravu. Ja sam vam iznijela neke činjenice, neke pravne činjenice i tu vi možete steći vlastiti dojem, ali bih htjela još put spomenuti načelo prezumcije e, nevinosti koje je u povelje temeljnim pravima e, gdje se nalaze vrijednosti koje nas međusobno povezuju. Ako na kraju odlučite da mi povjerite svoje povjerenje, ja ću i dalje se zalagati za europski projekt kao i posljednjih 30 godina u različitim miljejima, sa različitim osobama, ali uvijek mi je jedini cilj bio europski opći interes. Prije e, preuzimanja dužnosti vjerojatno znate da povjerenici pred sudom Europske unije e, polažu prisegu. To je angažman lojalnosti, neovisnosti i ako e, budem u situaciji da to izgovorim, moram reći da ću se toga držati e, u svim e, njezinim elementima. I na kraju još želim reći, kada je riječ o vašim pitanjima, ta pitanja pokrivaju doista jedno široko područje, to me potaknulo na to da zaključim da je zadaća ove komisije iznimno velika i zahtjevna. Mi imamo jedan model razvoja koji je utemeljen na e, potrošnji ugljena, konzumaciji, na određenom načinu života, e, prehrane, proizvodnje, a sve se to dovodi u pitanje zbog razvoja tehnologije klimatskih promjena. Isto tako moramo reći da smo mi privilegirani e, na svijetu jer smo desetljećima, čak i stoljećima dominirali i to nam je odgovaralo. To je bila ugodna pozicija. Međutim, geopolitička situacija se promijenila, demografska pitanja su također izuzetno relevantna, u tom smislu o tome nismo razgovarali. Što se tiče ove transformacije, e, ta transformacija koju predlažemo je dubinska, tako da moramo njoj pristupiti na jedan vrlo skroman način. Ono što sam uvjerena jest da ste vi u parlamentu pokretač modernizacije. Ne kažem e, da se to ne događa i u vladama država članica, ali oni se više bave lokalnim pitanjima, tako da su tu često ljudi koji su e, manje skloni gledati e, stvari u cjelini. U ovom svijetu gdje se osporavaju međunarodni sporazumi, primjerice sporazum o nuklearni sporazum s Iranom, sporazum o klimi, u svijetu koji je manje počeva na suradnji i koji će se pokazati možda opasnijim nego što smo to mislili ne tako davno. U svijetu gdje kultura nema e, ono mjesto koje zaslužuje, ne smijemo imati iluzije i moramo zasukati rukave. Kao zastupnica ja sam uvijek nastala raditi preko granica, granica stranki, E, zemalja, mentalnih e, prepreka između sjevera i juga, istoka i zapada, svega onoga što nas je opterećivalo posljednjih godina i želim nastaviti raditi na taj način. Moja vizija evropskih društava je da to nisu skupine zajednica koje su jedni protiv drugih. E, dakle, to su ljudi koji se žele međusobno razumjeti, uspostaviti mostove, dijalog, slušanje i kompromis. To je Europa. Sposobnost da u određenom trenutku kažemo neću dobiti 100% ono što želim, jer ono što želim postići zajedno s drugima će biti biti bolje nego ono što bih postigao u izolaciji. Postoji jedna rečenica Jean Monnet koja mi se sviđa. Mi ujedinjujemo ljude, a ne koaliramo države. To je ono što želim e, postići zajedno sa Ursulom von Leyen. Želimo ujediniti e, muškarce i žene zajedno sa ostalim povjerenicima. Ako mi ukažete svoje povjerenje, hvala vam na ovoj razmjeni mišljenja. Uh, a sada još nekoliko riječi su predsjedateljici. Hvala lijepa, hvala kandidatkinji na odgovorima i na raspravi s naša oba odbora njen portfelj sadržava doista jako, jako puno tema, tako da je saslušanje e, organizirano na ovaj način s više odbora. Tako da moram reći da zahvaljujući sjajnoj suradnji između naših odbora uspjeli smo ovo saslušanje organizirati na dobar način. Zahvaljujem gospođi Valjanc, supred predsjedateljici i zahvaljujem također predsjedateljima Kulta Jurija koji su bili ovdje i doprinijeli uspjehu ovog saslušanja. Tako da sada dajem riječ su predsjedateljici i ja ću se pridružiti zahvalama svima koji su sudjelovali i organizirali samo nekoliko riječi o tome što će se dogoditi. Danas kasnije imat ćemo sastanak koordinatora ITRE i IMKO i onda ćemo ocijeniti rezultate saslušanja kandidatkinje za povjerenicu. E, ocjenjivat ćemo e, nekoliko pokazatelja. Hvala lijepa gospođo Gulaš što ste bili s nama danas.